Good afternoon, ladies and gentlemen. I have been asked to stand in for our colleague Buzek, who... Dobar dan, dame i gospodo, zamolili su me da zamijenim eh, kolegu Buzeka, koji, ako ste to mogli primijetiti danas ujutro, nije se dobro osjećao i sada zbog toga što je bolestan je na povratku kući. Prva točka na našem dnevnom redu je prijedlog <laughs> direktive Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni direktive 2009 ez o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina. Gospodin Buzek nam je to trebao predstaviti, ali njega nema i onda smo zamolili gospodina Karinča da ga zamijeni. On se s time ljubazno složio. Gospodine Karinče, izvolite. Okay, uh, thank Hvala vam lijepa. Dragi kolege, ja sada govorim u ime Jerži Buzaka i toga ću pročitati bilješke koje on pripremio. Mi pozdravljamo to što je Europska komisija usvojila prijedlog za izmjenu direktive o plinu iz 2009. godine. Ja, Jerži, e, sam također zadovoljan zbog toga što je gospodin Dieter Borha tu s nama danas iz Europske komisije. Sigurna sam, siguran sam da ćemo on moći odgovoriti na sva moguća pitanja. Ovaj prijedlog je dosta tehničke prirode, vrlo je ograničeno područje primjene i neki smatraju da postojeće zakonodavstvo regulira e, dotok plina iz trećih država prema uniji, ali zapravo se ispostavilo da je naše zakonodavstvo dosta nejasno i da postoji e, određen prostor za krivo tumačenje zakona. I zbog toga smo tražili nekoliko puta od Europske komisije da popuni te regulatorne e, praznine i drago mi je što sada ovime činimo to. Sa izmjenom direktivom ćemo reći da ćemo urediti pristup trećih strana, regulaciju tarife i e, druge pitanja i reći ćemo da to e, pripada e, plinovodima sve do granice Europske unije. To je važno zato što je to važno za konkurentnost na jedinstvenom tržištu plina, isto tako i za našu energetsku sigurnost i neovisnost. To osigurava transparentnost, jednaka pravila za sve u europskom energetskom sektoru, a istodobno imamo potpunu pravnu jasnoću što se tiče e, sigurnosti za dugoročno ulaganje i za predvidljivost. To su ključna pitanja za svakog poštenog operatera koji se želi podeliti pravednim pravilima. E, ne e, samo iz Europske unije, ne samo na tržištu plina. To je široko važno za građane i za industriju. S time se ojačava tržišna konkurentnost i imat ćemo i socijalne posljedice u smislu, nižih cijena i nediskriminatorne postupak prema svim potrošačima. To je važno za dovršetak i otpornost energetske unije koja se temelji na e, vrijednostima i pravilima, a ne na iznimkama. Godišnje izvješće o stanju energetske unije e, imat ćemo prilike saslušati sutra na mini sjednici. Tu ćemo se prije svega ustočiti na međunarodne spojne plinovode između država članica na tržištu električne struje, ali sa sličnim pitanjima se moramo baviti kada se radi o opskrbi plina s područja izvan Europske unije. Mi ovisimo sve više i više o uvozu plina i ta ovisnost iznosi, eh, je iznosila prošle godine 70%. I stoga je bilo vrlo važno prilagoditi definiciju međunarodnih spolnih plinovoda u direktivi o plinu kako bismo vidjeli kako je infrastruktura povezana eh, sa infrastrukturom izvan, izvan Europske unije u trećim državama. Tako će Europska komisija se pobrinuti da se postigne eh, sukladnost što se tiče električne energije i plina. Naravno, postoje još nekoliko pitanja, kao i kod svakog komada zakonodavstva. Na primjer, pod jedan, potreba da se nova pravila primijene na sve postojeće plinovode. Čuo sam da se neki s time ne slažu, a drugi su pak zabrinuti zbog toga što smatraju da bi države članice mogle zaupotrebiti svoju mogućnost da e, daju iznimke. I kao drugo, prijedlog Europske komisije, u kojoj mjeri e, se time štite sve ciljeve energetske unije, primjerice diversifikacija i energetska sigurnost. Ja, Ježi Buzek, sam kao izvjestitelj otvoren e, svim pitanjima i e, želim odgovoriti na sve vaše zabrinutosti. Ali ja smatram da prijedlog komisije odgovara cilju kojeg želimo postići i da odgovara i našim općim očekivanjima. Hvala, hvala vam je bilo vrlo precizno. Gospodin Nika sada u ime socijaldemokrata. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Htio bih reći da se slažem s onime što je rekao gospodin Buzek preko gospodina Karnića, onoga što nam je gospodin Karinč pročitao i želim vam reći moje mišljenje o tome. Činjenica da je komisija odlučila izmijeniti direktivu kako bi se pominula da norme vezano uz e, transport plina između država članica pokrivaju i treće države je nešto što mi pozdravljamo i vrlo sam zadovoljna s tom inicijativom. Ja mislim da se svi slažu s time da nam je potrebno jedinstveno energetsko tržište na kojemu ćemo imati diversifikaciju opskrbe i sigurnost opskrbe. To su ključni elementi za to tržište, prije svega e, diversifikacija. To je vrlo važno zato što nitko ne želi da se ponovi ono iskustvo prije nekoliko godina tijekom zime ovdje u Europskoj kada je bilo jako teško grijati e, se kod kuće i to je pitanje povodom mnogo europljana. Treba nam e, dobro funkcionirajuće tržište, konkurentno tržište sa pravednom cijenom za potrošače i tržište koje poštuje pravila koja su na snazi i zbog toga pozdravljamo inicijativu komisije. Želim naglasiti i činjenicu da ta inicijativa komisije samo konsolidira načelo eh, energetske solidarnosti u Europskoj uniji. To je načelo s kojim odgovaramo na apele koje smo dobili od mnogih država članica, apele upućene Europskoj komisiji. To je vrlo aktualna tema. Bavimo se tu energetskom sigurnošću, a to je nešto što nam je u zajedničkom interesu barem ja tako smatram. Stoga pozdravljam tu inicijativu, pozdravljam i ambiciozne vremenske rokove s njim u vezi i e, pokušat ćemo učiniti sve kako bismo ispunili što prije te vremenske rokove. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine Nike što se predržalo iz zadnog vremena. Sada gospodin Krasno Depski u ime kluba zastupnika ICR-a. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih htio čestitati komisiji na tome što je bila toliko odlučna i uhvatila se u koštac da se razjasni e, pravna situacija e, sa plinovodima. Svi znamo, a možda podsjetim kolega, da imamo i politički kontekst ove teme. Ovdje se radi o simboličkoj važnosti. To je nešto što je važno za sve europske građane i e, svakako za sve građane u Središnjoj Europi i nadajmo se da Europska komisija neće popustiti pritiscima najjačih država članica. Jer se čini da je kad kad vrlo odlučna i da se zauzima za male i slabije države članice i nadamo se da će i ovdje braniti načela Europske unije i e, vrijednost Europske unije te načela energetske unije i zaštititi te države. Znamo da se vijeće još ne slaže, još uvijek nije dalo mandat komisiji. Čini se da postoji e, jedna manjina koja blokira radove, pokušava ih odgoditi a mi ovdje u odboru ITRA se slažemo oko toga da ćemo napraviti sve što možemo kako bi se što prije zaključili ti radovi. I još nešto. Iz Njemačke, iz nekih država članica se čuju neki glasovi. E, kažu da žele podržati taj projekt, ali e, postavlja se taj argument energetske sigurnosti i mogućnost slobodnog izbora energetskog miksa. E, mi s gospodinom Karničom radimo na jednom dosijeu o električnoj energiji i to je i jedna tema gdje su i naši ciljevi za borbu protiv klimatskih promjena nama vrlo važni, a energetska sigurnost u svemu tome igra određenu ulogu. I stoga trebamo znati da se ovdje ne radi samo o opskrbi iz jedne neutralne treće države, radi se o opskrbi iz jedne države e, prema kojoj je Europska unija e, nametnula sankciju i koja se bavi ratom u bliskom susjedstvu Europske unije, a činjenica da se taj projekt i dalje provodi je suprotno Mislim, ispričavam se gospodine predsjedatelju, ali moram i vama reći da je to u suprotnosti s načelima koje država iz koje ste vi zabrani, inače javno uvijek brani. Ovo je eh, simbolični pokazatelj tome da te riječi uvijek ne odgovaraju onome što se želi postići. Budući da ste me spomenuli, e, moram vam reći da se slažem s vama, a ne sa svojom vladom. Sljedeći govornik je gospodin Petersen iz e, Kluba Alde koji zamjenjuje gospodina fedelea Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Mogu biti kratak jer mislim da smo čuli dobar opis prijedloga i mm, pozadine, konteksta zbog čega nam je to potrebno. Želimo pojačati sigurnost opskrbe električne energije i plina, ali isto tako i e, želimo naglasiti nešto što je sasvim jasno, a to je da Europska unija jako ovisi o uvozu e, plina iz trećih država. Sada možemo imati dugotrenu raspravu vezanu s to je li uvoz plina e, dugoročno valjano rješenje, ali to je nešto što što ćemo još imati kao situaciju pred nama idućih nekoliko godina. I tu se kaže da se europsko zakonodavstvo primjenjuje u teritorijalnim vodama i isključivim gospodarskim e, zonama država članica, ali ne pokriva to zakonodavstvo e, uvoz iz i e, odvoz prema trećim državama. Stoga su nam potrebna pravila s kojima ćemo se pobrinuti za regulaciju tarife, za pristup trećih strana i za razdvajanje i za sve ono što kao načelo primjenjujemo već na vrlo dobar način u svim drugim državama. I stoga je za nas očito da bismo trebali imati nešto slično i kada se radi o ovome, dakle o plinovima e, iz i prema trećim državama. Vrlo nam je drago vidjeti da nakon što smo u proteklih godina već raspravljali o ovoj temi u Europskom parlamentu, da se sada nešto pojavilo kao prijedlog Europske komisije i e, jako nas veseli da čujemo isto tako kako se rasprave o tome razvijaju u vijeću. Samo da zaključno kažem, e, posebice što se tiče Sjevernog toka 2, da i tu postoje neka razmatranja koja će za nas biti važna i za e, cijeli ovaj odbor, a i za mene, a to je e, kakve će biti posljedice toga na cijenu plina u idućih godina. Koji su različiti scenariji e, kada se jednom taj projekt završi, što bi se moglo dogoditi. To je nešto o čemu nismo razgovarali i još nismo dovoljno to spominjali i nadam se da ćemo i to uključiti u naše rasprave kako bismo vidjeli e, kako bi mogli izgledati budući scenariji po pitanju određivanja cijena plina u Europi. Vidimo u ovom prijedlogu mnogo pozitivnih aspekata te smo spremni podržati ovaj prijedlog u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala vam lijepa gospodin Petersen, sada u ime Guengela, riječ ima gospodin Sili Kiotis. Hvala vam lijepa jedinstveno tržište za plin i revizija tog tržišta. Vrlo je važna tema. To je nešto što bismo se trebali pripremiti. Ovo sada se obrađuje u okviru hitnog postupka i nadam se da ćemo moći pravilno odgovoriti na to koliko je ta tema ozbiljna. Doista je neprihvatljivo što je komisija iznala taj prijedlog, a da nije provela pravilnu procenu učinka. Komisija je obećala da će izraditi procenu učinka za svaki prijedlog kojeg izdaje. Moramo imati jasnu pravnu analizu situacije kao prvo jer tu postoji opasnost da bismo mogli raditi suprotno međunarodnom pravu, a nećemo moći podupiti prijedlog s kojim će se smanjiti suverena prava država članica. Kada se radi o tome kako ona iskorištavaju prirodne resurse. Ovo bi moglo imati posljedice i na Tursku i ulogu Turske u okviru pristupanja Europskoj uniji i e, im bit će nekih posljedica na međunarodna pravila. Za energetska politika uvijek imamo jasna pravila zato što ona moraju biti dovoljno fleksibilna. Kada se radi o zemljama u razvoju, mislim da će ovaj prijedlog samo postići to da će se opasnosti i problemi vezani uz energetiku pojačati. Komisija se suzdržala do sada nije htjela iznijeti mjere koje bi mogle pomoći što se toga tiče. Mislim da nećemo s ovime ništa posjeći što se tiče povećanja konkurentnosti i zaštite potrošača na tržištu plina. To nam neće niti pomoći kada se radi o glavnim eh, resursima hidrouglika sa istoku sredozemlja, a sjeverni tok 2 i tu se bojim da će to biti još jedna pogreška iz svih tih razloga mi nismo naklonjeni tom prijedlogu. Hvala vam gospodine Silikiotise. I sad imamo još četiri kolege koji su se javili na tu temu i molim vas da se pridržavate vremena za govor jer imamo jako strog program. Gospođa Werner je prvi govornik. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Ja jako dvojim u pravnu osnovu ovog prijedloga. Pravna služba komisije, a i pravna služba vijeća su ustvrdili da ne postoji pravna osnova za reviziju direktive o plina. Dakle, to se ne može opravdati. A osim toga, ono što me još i više zabrinjava je to što komisija nije konzultirala dionike vezano uz taj prijedlog, a niti je provedena procjena učinka. I to iako se ovdje radi o temeljnoj izmeni postojeće direktive. Mi sada ipak tražimo da se i u trećim državama primjenjuju e, pravila sredinstvenog tržišta, a mislim da je to doista velika izmjena sa važnim posljedicama i kada se radi o sigurnosti opskrbe Europske unije. Jer je regulatorni a to smo već čuli, e, je nešto što se neće primjenjivati samo na Sjeverni tok 2, već i na sve buduće plinovode za uvoz plina. Zanima me isto tako kako će se odviti cijene plina, jer nije provedena posljedna učinka, kao što je rekao i gospodin Petersen. Mislim da je to vrlo važno za nas, za europljane. Mislim da bismo trebali pošto napraviti tu evaluaciju, ne bismo trebali e, odugovlačiti s time. Mislim da je Rusija do sad e, bila pouzdan dobavljač plina, a isto tako e, obje strane ovise jedno o drugome. Dakle, Rusija treba prihode od plina, a nama treba plin. A osim toga alternativa koju imamo, pa to mi baš i nije jasno. Ako e, nizozemska se isključi iz toga, hoćemo onda iz Azerbajdžana i Armenije uzeti plin, hoćemo li uvoditi, uvoziti plin iz SAD-a, je li to nešto što nam može osigurati sigurnost opskrbe, nisam baš sigurna. Hvala vam. Samo da vas podsjetim na to da možete govoriti samo jednu minutu, a ne dvije. Gospodin Georg, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Kao prvo, pozdravljam prijedlog komisije i slažem se s ciljevima. Moramo imati jasniju regulativu, sve mora biti preciznije, a opći cilj pritom treba ostati isti. Dakle, da povećamo sigurnost opskrbe energijom, posebice za zemlje Srednje Europe. Tu smo govorili koliko je teško kada po zimi nema dostatne opskrbe. Imam pitanje vezano uz, područje primjene direktive. Pokriva li ona i plinovode e, koji, su prekogranični i koji su dvije kopnom, primjerice između e, Mađarske i država jer čini mi se da tekst nije jasan što se toga tiče. I još jedno drugo pitanje vezano uz treće države. Moramo razlikovati one države koje su u energetskoj zajednici jer su one više uskladile svoje zakonodavstvo s našim nego druge treće države, pa predlažem da članovi energetske zajednice tu dobiju jedan poseban status. Hvala gospodin Karinč za odgovor. Ja govorim sada u vlastito ime i kao klub mogu reći da se podržavam Ježi Buzeka i prijedlog komisije. Evo, to je bio moj govor od čak i manje od 30 sekundi. Gospodin Kuriček, izvolite. Ja bih nerad rušil kolegu Karinša nebo kolegu Jurka. Hvala vam. Ne želim smetati e, gospodinu Karinšu, gospodinu Jureku, ali solidarnost, e, zajedništvo, razdvajanje. O čemu uopće govorite? Vi ne poznajete tu direktivu Europske unije, vi ne znate da svaka država prema zakonodavstvu Europske unije mora imati rezervu plina za 30 dana i to je minimalno razdoblje. A naravno u optimalnoj situaciji svaka država bi trebala imati još i veće pričuve plina. Što ovdje želite? Ovdje želite ugroziti suverenost država na području plina. To je loše. Zašto nemamo slično, nešto i za uvoz ugljena ili nafte ili drva? Dakle, sve sirovine ugljena koje koristimo u energetskoj industriji. Zašto nemamo nešto slično i za njih? Mislim da je ovaj pristup vrlo loš i da autori ove direktive imaju samo jedan jedini cilj, a to je da spriječe države članice u tome da ostvare vlastitu energetsku učinkovitost. Razdvajanje se je pokazalo u potpunosti nemogućnim kod električne energije. I što ćemo onda? Onda ćemo pokušati napraviti razdvajanje u svim drugim područjima, kod plina, kod nafte. A zašto? Kako bi Europska unija kod kuće, kod naših birača postala još i manje popularna. Hvala vam na pažnji. Hvala. Postavili ste nekoliko pitanja. Možda bi direktor Borhardt iz e, Glavne uprave za energiju e, bio prava osoba da nam odgovori na ta pitanja i na ova različita stajališta koja smo čuli. Izvolite. Hvala. No, započet ću sa posljednjim pitanjem. Tu ćemo pronaći razlog za izradu ovog prijedloga. kako zastupniče Količek to ne omogućava države članice da same porade dakle, na rješavanju vlastitih energetskih potreba i nije ovdje riječ o mijenjanju odabira dakle, energetskog miksa. Moj prijedlog ne ide toliko daleko. Međutim, ono, što čini, a to su danas evo, ponovili mnogi, jest da želimo Ovaj, pravnu jasnoću i sigurnost vezano uz pravni režim. u skladu s kojim će djelovati dakle ovi međunarodni cjevovodi. To ne znači da ovaj zakon omogućava Europskoj komisiji ili bilo kome drugome da se miješaju u odluke o tome primjerice gdje će se cjevovod položiti i tako dalje. Dakle, ovdje govorimo o pravilima u skladu s kojima će se ovo pitanje trebati urediti. To nema nikakve veze sa energetskim miksom ili sa energetskom učinkovitošću. Zapisao sam si neka vaša pitanja pa bih rado odgovorio. Prvo bilo pitanje gospodina Karinsa. Mislim da je to bilo originalno pitanje zastupnika Buzeka. Dakle, nova pravila koja bi se primjenjivala na postojeće sustave. Mislim da ne možemo praviti razliku između stare i nove infrastrukture. Međutim, kada pogledate suštinu prijedloga, ono što stvaramo jest dosta lagan režim za postojeću infrastrukturu. Želimo da države članice pogledaju što je potrebno učiniti kako bi se mm, dakle ovi upravljanje ovim cjevodima dakle, dovelo dakle, u vezu sa ovim zakonskim okvirom i tu su mogući, neki izuzeci. to se zato što uzimamo u obzir činjenicu da su to cjevovodi koji su već u funkciji Zastupnik Krasnodevski. Da, mogu vam obećati da komisija stoji čvrsto pri ovom prijedlogu. Smatramo da predlažemo pravu stvar. Podsjetio bih vas zašto je tome tako. Govorili smo o mogućim e, zakonima. Komisija je zauzela stajalište, te ako ovome ne postoje dakle, pisana riječ, ali postoje dakle, načela. Imali smo u tome i pravnu raspravu te smo razjasnili koja se vrsta pravila primjenjuje. U ovom slučaju zastupnik Petersen. Dakle, implikacija um, vezana uz um, cijene plina. Sami ste istaknuli koliko je važno da ovim infrastrukturama imaju pristup, dakle, treće strane. Koliko to postignemo, onda će to povećati konkurentnost i pomoći nam da imamo živo tržište. Potom još jedno pitanje, između ostalog zastupnice Werner, dakle ocjena utjecaja. Da, to se nalazi u unutarnjim eh, pravilima, dakle, obavezni smo to napraviti, te zašto mislimo da to sada nije potrebno? Pa jednostavno, malo čas sam to spomenuo. Dakle, načela koje je zastupnik Petersen spomenuo, dakle, vezano primjerice uz transparentnost i pristup treće strane, naše je pravno mišljenje da se oni već primjenjuju, te sada samo dodatno radimo na transparentnosti. Zbog toga, to je komisija uzela u obzir i stoga zaključila da vezano uz ovaj eh, prijedlog nije potrebno izraditi takvu studiju. Dakle, mi imamo ovdje i radni dokument u kojem ćete pronaći sve potrebne popratne informacije. Potom eh, neusklađeno sa međunarodnim zakonima. Mi ovdje ne tvrdimo da će se ovo primjenjivati na vanjske teritorije, dakle prekomorske teritorije Europske unije. Potom članak 194. Dakle, pravna osnova promičemo tržišnu utakmicu, dakle tu je pristup treće strane, to sam već rekao, to će poboljšati funkcioniranje, funkcioniranje unutarnog tržišta energenata, kako to stoji u članku 194, to je primjena zahtjeva transparentnosti, dakle kompilacija tehničkih podataka o e, radu ovih e, cjevovoda, dakle to će omogućiti sigurnost opskrbe, znači ono se događa dakle s tom mrežom i to stvara taj osjećaj sigurnosti. Potom zastupnik Jurk, dakle područje primjene, vi ste postavili točno određeno pitanje da li se ovaj prijedlog odnosi i na prelazak dakle eh, ovih, ovih infrastruktura preko terena trećih zemalja, dakle slučaj Ukrajine i slično, dakle ovo se ne tiče samo offshore postrojenja, već i onih koji ulaze na teritorij Europske unije sa teritorija trećih zemalja. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. A čini se da jeste, kaže predsjedatelj. Ovo je popodne zastupnika Karinša. Evo imate posljednji riječ, želite nešto dodati? A ja sam sad opet e, Jerži Buzek. <clears throat> Hvala vam kolege, radimo zajedno. Evo cijenim ovu preciznost. Sada bih poželio u Tiboru Navračiću, povjereniku za obrazovanje, kulturu, mladeži, sport. Dakle, riječ je o strukturiranom dijalogu s povjerenikom. Podsjećam vas da je povjerenik Navračić pozvan u naš eh, odbor u kontekstu tog dijaloga, dakle riječ je o dijalogu između komisije i parlamenta. To znači da će no povjerenik sada reći nešto više o provedbi radnog programa komisije za 2017. i pozabavit će se dakle prognozama za 2018. Izvolite, gospodine povjereniče, imate riječ. Hvala vam, uvaženi članovi odbora i zastupnici. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali da vam se pridružim danas popodne na sastanku. Rado ću s vama raspraviti o našim postignućima, izazovima i politikama Pitanja politika više ne dolaze zapakirana u lijepim kutijama. Riječ je naime o situaciji u kojoj različita područja politika moraju surađivati na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i na međunarodnom nivou. Ovo traži otvorenost, ali i želju da se ostane radoznalima, da se međusobno slušamo, te da uzmemo u obzir različita stajališta, da radimo zajedno i preko državnih granica. Na taj način radimo i danas, i na nama je da s tim nastavimo u budućnosti. Kako bi situacija bila evo još i teža, dokazivanje e, i znanstveno dokazivanje i znanost koji su u centru donošenja odluka dovode se u pitanje. Moramo se boriti protiv toga. Evo upravo dolazim sa sastanka Science Meets Parliaments e, koji organizira odbor STOA. Drago mi je što sam neke od vas vidio na toj konferenciji, jer u interesu svih europskih institucija da iskoriste najnovija znanstvena e, znanja kod donošenja političkih odluka. Postignuli smo značajni napredak kada je riječ o stavljanju u centar donošenja politika znanja i e, čvrstih dokaza. Europska komisija se sve više oslanja na pomoć zajedničkog istraživačkog centra kada je riječ o znanstvenom savjetovanju. JFC je nedavno doživio značajne preinake i dobio na strateškoj važnosti, te se fokusira na evropske prioritete. Reorganizacija JRC-a koja je provedena 2016. već je donijela rezultate. Postaje sve važniji kao upravitelj ključnim znanjima. Centri znanja GRC-a obuhvaćaju dakle znanstvenike i znanje iz centara izvrsnosti unutar i izvan Europske komisije. Već su pokrenuli na centre znanja u područjima upravljanja rizicima, migracija, demografije, teritorijalnih politika i bioekonomije. Centri kompetencija JRC-a se koriste analitičkim alatima kao što su modeliranje i pokazatelji te mikroekonomska evaluacija. Ove se tehnike mogu koristiti u svim područjima politika. Primjerice, Centar za kompetencije, za kompozite, pokazatelje razvio je tablični prikaz kojim pratimo provedbu Europskog stupa socijalnih prava. Uskoro ćemo pokrenuti novi centar znanja koji će se baviti prijevarama području hrane. Ekspertiza JRC-a i znanja stoje i na raspolaganju državama članicama. Jersey je spreman pružati usluge lokalnim i regionalnim vlastima. Poštovani zastupnici, Jersey se bavi odgovorima Europske unije na najveće izazove. Zato mi je drago što mogu istaknuti recimo i značajnu suradnju od sa Jersija, sa Europskim odborom EMIS koji se bavio dakle, emisijama u automobilskom sektoru kako na saslušanju koje je organizirano u Europskom parlamentu, tako i posjetu dakle, koji je Jersey organizirao za članove parlamenta u svom centru ISPRA. Jersey se bavi brojnim osjetljivim i znanstvenim pitanjima kao što su tarifipronil, glifosat, endokrini disruptori, GMO, nanotehnologija. Jersey nam ovdje pruža značajnu pomoć eh, koja je relevantna i dolazi na vrijeme. Osim toga, njihova nuklearna ekspertiza je bila od ključne važnosti kada je riječ o e, nuklearnom sporazumu sa Iranom. Stručnjaci iz Džersija rade sa komisijom na razvoju smjernica vezanih uz sigurnost nuklearnih postrojenja. Također, okrenuti smo budućnosti, radimo na pitanjima kao što su umjetna inteligencija i big data, riječ je o kontekstu, dakle hiperpovezanog i hipersloženog svijeta u kojem su potrebne nove ideje i novi načini razmišljanja. Međutim, veza između znanosti, politike i društva e, nije izravna niti linearna. Moramo prilagoditi svoje odluke novim društvenim i tehnološkim promjenama. Tu nam pomaže, kao što sam već rekao, JRC i bit će mi drago pozdraviti vas, ugostiti vas u našim centrima u Ispri, Petenu, Gelu, Karlsruheu ili Sevilji. Sada bih rekao nekoliko riječi o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju te o programu Marie sklodovska kiri Riječ je o programima koji značajno doprinose inovaciji, rastu i konkurentnosti na način da investiraju u znanja i vještine ljudi. Srednjoročna analiza programa Obzor 2020 pokazuje da je model EIT-a za inovaciju da funkcionira, da integrira obrazovanje, istraživanje i e, poslovni sektor. Danas e, zajednica EIT-a obuhvaća više od tisuću partnera u Europi i izvan Europe imamo šest centara za inovacije i znanje, još dva centra su u pripremi, za će sa radom iduće godine. Tu je i više od 40 kolokacijskih centara koji se bave društvenim izazovima u našim regijama. Diplomanti i imaju dobre perspektive kada je riječ o pronalaženju zaposlenja i dobro plaćenih radnih mjesta. Imamo i start-upove koje podržava EIT koji uspijevaju skupiti značajna sredstva od strane ulagača. Ove godine je Forbes magazin uvrstio 18 eh, diplomanata sa EIT-a na listu 30 eh, najperspektivnijih mladih poduzetnika i inovatora. Moramo stoga biti ponosni na ono što smo do sad uspjeli postići i na naše ulaganje u budućnost. Trebamo poraditi na razvoju oznake EIT koja bi mogla postati e, naš trgovinski žig. potom je tu djelovanje na regionalnoj razini putem e, rada kolokacijskih centara. Moramo se, moramo se osigurati da doprijemo i do onih regija koje najviše zaostaju u e, razvoju. Zbog toga tu potrebno ulagati u dodatne sinergije. Također treba ulagati u ljudski faktor u inovacijama kako bismo se borili protiv društvenih promjena. Također tu je okvirni program za inovacije i istraživanje, za njega će ovi elementi biti od ključne važnosti. I za kraj nekoliko riječi o programu Marie sklodovska kiri Ove godine označavamo 20. godišnjicu postojanja ovog programa kojim smo podržali više od 100 tisuća visoko talentiranih istraživača. Osnažili smo njihove vještine i pomogli njihove karijere. Neki od ovih znanstvenika su radili na izuzetnim istraživanjima koji su ove godine priznati u obliku Nobelove nagrade za fiziku i kemiju. E, zahvalan sam parlamentu što je podržao i održao e, konferenciju Science is Wonderful prošlog e, rujna Mm, to je bio početak e, izuzetno uspješne noći evropskih znanstvenika gdje smo privukli više od milijun posjetitelja na događaje koji su se organizirali u 340 gradova. Također, htio bih zahvaliti vašem odboru koji, nam je, koji je pomogao u izradi dakle, programa Maris kodovska Kiri, tu je izvješće kolegice Soledad Cabezon Ruiz, Također htio bih vidjeti Europu da postaje vodeće čvorište za novu generaciju svjetskih talenata i tu će upravo program Marie Sklodovska Kiri odigrati značajnu ulogu imamo situaciju u kojoj moramo pronaći načine da bolje služimo potrebama država članica i zbog toga sam već označio 18 milijuna eura za iduće tri godine u programu Obzor 2009 kojim ćemo financirati grupu država članica putem programa za znanstvenike koji nisu mogli pronaći financije u sklopu programa marislodovska kiri Ponosan sam da je više od 40 znanstvenika u ovom programu ženskog spola, ali vjerujem da situacija može biti i bolja. Upravo smo udvostručili proračun za znanstvenike koji se žele vratiti na radna mjesta nakon prekida karijere. Također trebamo se baviti o svim aspektima jednakosti spolova. To nam omogućava našu postizanje izvrsnosti i zadržavanje Europe dakle, u samom svjetskom vrhu. Vjerujem da sve što sam vam do sad predstavio pokazuje našu odlučnost da nastavimo ulagati u znanost, istraživanje, obrazovanje i inovaciju na europskoj razini. Radujem se što ću čuti vaša mišljenja te što ću imati priliku odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Zastupnika Karinša nema. Zastupnik Levandovski. Želite li vi nešto reći? A, malo ću vas iznenaditi. Hvala vam na vašoj optimističnoj prezentaciji. Hvala što ste dobro naveli ovaj program, dakle program Marija Sklodovska Curie, on se zvao 2014. 15. Marie Curie, program, evo jedina žena dobitnica, dvaju Nobelovih nagrada, evo zanimljivo, to je bila jedina moja primjedba. A on nema nikoga iz SID-a, nema ni gospodina Krasnodepskog, za Česa, ni vi ne želite ništa dodati. Gospodin Peter se ne, Zastupnica Meissner. <laughs> Evo ja stalno mašem, a nikom me ne uzima u obzir. Hvala vam na prezentaciji, bila je jako zanimljiva. Mm, jako kratko pitanje. Što radite po pitanju medicinskih istraživanja? Radi li tu nešto ispra vezano uz e, otpad u moru? Mi smo govorili o zaštiti okoliš, to niste spomenuli, recimo, more, zanima me, bavite li se i ovim, ovom vrstom istraživanja? Zastupnik Petersen, ništa. Zastupnik Kuličak. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Äh, ja bih Hvala vam. bohužel maďarsky neumím, takže eh, pane komisaři, omlouvám se, že... Nažalost ne govorim vaš jezik mađarski, ispričavam se na tome, gospodine Poveniče, imam jedno pitanje. Cijela Europska unija se bavi u tišini s jednim velikim problemom, a to je kako da se odgajaju migranti. Nitko ne želi o tome razgovarati, Njemački kažu, Njemci kažu da je sve u redu, e, Šveđani kažu da je isto tako njih se u a ima nekoliko zona koje ne mogu obični ljudi ući. Mi imamo isto tako problema sa jednim dijelom stanovništva koji nije spreman se e, prilagoditi društvo. To su oni koji e, nikad nisu radili, ne žele raditi i koji sad dolaze već iz druge generacije migranata i pritom ne mislim samo na Rome. Mene zanima hoće li doći do nekog programa, do nekog koordinacije na tom području, jer je to vrlo važno. Imamo nekoliko političara koji su e, odgovorni, e, koji imaju vodeće pozicije, koji su poznali nekoliko milijuna e, migranata u Europsku Onda se danas moramo baviti problemom kako da ih uključimo u društvo. To znači da djeca idu u školu, da uče naš jezik, da razumiju našu kulturu, naš način razmišljanja. To je nešto što se doduše razlikuje od države do države, ali je općenito ipak e, različito sve u svemu od drugih dijelova svijeta. Dakle, kako da podupremo sa europske razine te napore sa, razine država članica. Ne da pošaljemo te ljude u e, sela Bogu iza nogu, već da vidimo kako e, omogućiti da ti ljudi žive prema europskim standardima. Hvala vam. Hvala vam. Ima još pitanja? To the subject? No, that Nema. Onda bih zamolio povjerenika da odgovori na pitanja. Hvala. Što se tiče aktivnosti Jersey-a, da, centar se bavi medicinskim istraživanjima. Dakle, u centru ispremamo registar za tumore. Dakle, tu sakupljamo podatke vezane uz učestalost eh, pojave nekih vrsta bolesti. Također problemi vezani uz okoliš, dakle vezano uz mora i oceane. Za ta pitanja, kao i za ribarstvo, je odgovoran povjerenik eh, Vela i surađujemo s prisutni u ovom području. Što se tiče migracija, društvene uključenosti, primjerice romske zajednice, to je izvan uh, mojih nadležnosti za JRC. Oni se bave upravljanjem u slučaju prirodnih katastrofa. Pa znate da su migracije nekad posljedice takvih događaja. Dakle, imamo centre znanja tu imamo stručnjake, sakupljamo podatke, informacije o uspješnim strategijama za nošenje, dakle, sa razlozima ovih fenomena, ali također okupljamo, dakle, ekspertizu koja je potom na raspolaganju državama članica ili mm, europskih institucija. Također tu je Erasmus Plus program koji se bavi mobilnošću studenata. Tu također imamo pojedine projekte društvene inkluzije, primjerice tečajevi jezika, online tečajevi jezika, potom financiranje nevladinih udruga koji pomažu dakle, pridošlicama, odnosno romskim zajednicama vezano uz inkluziju. Potom društvena inkluzija putem sporta. riječ je o nevladinim organizacijama koje su započele lokalne projekte, dakle za uključenje putem sportova. Dakle, evo, e, nevladine organizacije, djelovanje na lokalnoj razini, evo sve u sklopu ovih e, djelovanja, dakle, na području socijalne inkluzije. Hvala lijepo, povjereniče. Evo, malo smo poranili. Imamo još, e, dakle, kolege koji nisu došli za sljedeću točku dnevnog reda i zato ćemo ovdje dodati jedno pitanje. To je pitanje kako možda očekujete od e, kluba ECR-a? Pitanje je zašto nam je potreban povjerenik za obrazovanje? U mojoj zemlji je to u domeni, dakle, bundes ovih saveznih pokrajina. Dakle, one same uređuju to pitanje. Što da im e, odgovorim zašto imamo povjerenika za obrazovanje. know that, uh, why I'm here. Pa bojim se da oni znaju zašto sam ja ovdje. Moja uloga u provedbi ugovora je dati europsku dodanu vrijednost europskom obrazovanju. Navest ću dva primjera. Imamo deklaraciju iz Pariza. 2015. godine, nakon terorističkih napada u Parizu, Briselu i Kopenhagenu, imali smo izvanredno vijeće ministra za obrazovanje, gdje su se ministri i ja dogovorili za objavljivanje takozvane deklaracije iz Pariza koja izvaja glavne ciljeve i opisuje ulogu obrazovnih sustava u socijalizaciji mladih. To znači da dajemo institucionalni okvir za e, razmjenu ideja, za radionice i jedna od takvih radionica će se održati i u siječnju. Imat ćemo i sastanak na vrhu za obrazovanje 25. siječnja na kojem će jedna od tema biti socijalna, odnosno društvena uloga obrazovanja, odnosno kako sustavi obrazovanja mogu omogućiti društvu prigrljivanje demokratskih vrijednosti. Vidjet ćemo koje su to demokratske vrijednosti i kako možemo pomoći društvu u socijalizaciji. Sljedeći primjer odnosi se na aktivnosti u vezi sa visokim obrazovanjem. Upravo smo usvojili novu strategiju za obrazovanje u Europskoj uniji. I to je samo potpora onim zemljama koje traže nove cijeve za njihovu reformu sustava visokog obrazovanja. Jedan od zaključaka toga je da sveučilišta nisu samo tvornice radnika, nego moraju biti i pokretači lokalnog i regionalnog gospodarskog rasta. Dakle, podržavamo sveučilišta u stvaranju veza i kontakata sa njihovim okruženjem, i omogućujemo im e, da pomognu lokalnom gospodarstvu u revitalizaciji gospodarstva. Hvala gospodine povjereniče na dolasku i na tome što ste odgovorili na naša pitanja. Dame i gospodo, sada prelazimo na sljedeću temu dnevnog reda, a to je, sada ćemo predstavljanje izvješća godišnjeg praćenja tržišta i razmjenu gledešta sa eh, direktorom ISE, gospodinom Potočnikom. <clears throat> Budući da sam ja izvjestitelj u sjeni u ime svog kluba za ovaj predmet, sastao sam se već sa gospodinom Potočnikom, tako da mislim da ga ne trebam dodatno predstavljati. Evo, gospodine Potočnik, izvolite. Hvala. Moram se ispričati ime kolege koji će uskoro pristići. Evo, malo smo uranili, nadam se da će on nam se kasnije priključiti. On više nije predsjednik e, odbora regulatora. Gospodin Blani je izabran za predsjednika prošlog mjeseca, ali odlučili smo da će zajedno kolega doći predstaviti ovu studiju zajedno sa mnom. Dakle, odlučili smo predstaviti ovaj dio o, zaštiti potrošača i parlamentu. Ova prezentacija će biti nešto kraća od one prošle godine, tako da ćemo ostaviti više vremena za pitanja i izvješće će također biti i sažetije i kraće. To znači zapravo da je naš e, proračun srezan nove godine za 15% odnosu na prethodnu godinu, tako da smo nastojali uštedjeti u nekim aspektima, nastojali nas zadržati na najzanimljivim e, aspektima razvoja unutarnjeg tržišta. Danas e, vijeće europskih energetskih regulatora danas iznosi izvješće o maloprodajnom dijelu kako bi nadopunilo naše izvješće čiji je obuhvat smanjen. Želim zahvaliti odboru ITRE, a nadalje i odboru za proračun i parlamentu na njihovoj potpori u našoj borbi za proračunska sredstva. Oni koji prate naš rad znaju da to nije ništa novo. Plenarna je podržala naš e, zahtjev, no nažalost e, na kraju u Triologu nismo bili među agencijama koje imaju prioritet. E, nadam se da ćemo i u iduće godine zapravo zadržati ovaj dio, ali svejedno ćemo imati smanjeni malo prodajni dio. Evo, izvojeću glavne naglaske iz izvješća. Čak i u ovom sadržetom obliku izvješća je dosta dugačko. Imamo četiri knjige, jedna o veleprodajnom tržištu plina, o tržištu električnom energijom, o maloprodajnom tržištu i na kraju zaštita potrošača i parlament. Imamo i dobre vijesti. Dakle, razmotrimo tržišta plinoma, naročito veleprodajno tržište plinom. Ono što vidimo ovdje jest e, e, trošak dobave sirovina u zemljama članicama, odnosno koliko potrošači plaćaju kada moraju kupiti plin na tržištu. Dakle, ovo žutom bojom je TTF, dakle čvorište u Nizozemskoj koje je referentnom i to su e, troškovi dakle manje od jednog eura TTF-ove referentne tarife, zatim e, plavo od 1 do 3 eura i tamno plavo iznad 3 eura. U posljednje tri godine ovo žuto područje se proširilo. Ono što je najzanimljivije mm, kada sagledavamo ovu kartu jest da se žuto područje proširilo iz E, Središnje Europe tamo gdje je likvidnost najveća. Možda bi se rekli da je plin jeftiniji bliže izvoru, plin dolazi iz istoka, ali kao što vidite žuta ne prevladava na istoku, nego se širi iz nizozemske i ide prema Velikoj Britaniji. Što znači da konkurencija nudi bolje cijene i da one nastoje uslijed integracije tržišta. Dakle, imamo dobar rezultat zahvaljujući naporima koje smo uložili u posljednjih nekoliko godina u radu na integraciji tržišta i u stvaranju pravog e, internog tržišta za plin. Ako sagledamo Europu, još uvijek je situacija dosta šarolika. Naročito ako sagledamo učinkovitost različitih e, čvorišta i njih smo klasificirali po određenim kriterijima. Dakle, imamo E, već potvrđena čvorišta, to su TTF i on e, tržište u Ujedinjenoj kraljevini, NBP, ali imamo i tržišta koja ih polako dostižu. Prošle godine Slovačko i Češko čvorišno tržište su se pomakli za jedno mjesto prema gore na ljestvici, što znači da su ušla u sljedeću kategoriju. E, vidimo također da se mnogo toga odvija ne samo u smislu integracije tržišta nego i učinkovitosti samih čvorišta u Europi. E, sada ću se okrenuti tržištu električne energije. Ovo je karta koju ste sigurno vidjeli više puta u različitim oblicama i bojama. Ovo je tržište električne energije e, dan unaprijed i e, to je spajanje, odnosno integracija tržišta električnom energijom u Europi. To je projekt koji smo započeli prije niza godina sa regionalnim tržištima koja su se dalje spojila u europsko tržište. Sada imamo dva e, spojena područja, veliko koje seže od Gibraltara do e, Barentovog mora. Imamo 19 jurisdikcija i imamo još jednu regiju koja je u središnjoj i istočnoj Europi, Češka, Slovačka, Mađarska i Rumunjska. Dakle, te četiri zemlje. U tom trenutku imamo 46 e, granica, odnosno preko graničnih spajanja u Europi i e, imamo još e, tri u tim drugim regijama, još nedostaju 12 spajanja. Naš je cilj dovršiti integraciju čitave Europe i to što prije. Zašto to poduzimamo? Bez e, toga električna energija će otići u pogrešnom smjeru i u prethodnoj prezentaciji sam to već spomenuo. No, s vremenom e, se događa sljedeće, odnosno da imamo e, sve veću učinkovitost u tržištima danu naprijed. Dakle, započeli smo sa 86% prije šest godina, dakle imamo sve veću učinkovitost e, tržišta dano naprijed e, i to je nastalo zahvaljujući spajanju posljednjih šest godina. Kada govorimo o učinkovitosti, to znači da e, električna energija ide u pravom smjeru kada dolazi do razlike u cijenama, odnosno onda gdje je ona jeftinija, tamo gdje je skuplja. Nemam slajd koji to prikazuje, ali ako pogledate izvješće, vidjet ćete da na određenom e, broju granica, e, struja još uvijek ide u pogrešnom smjeru i to su granice tamo gdje nije došlo do spajanja tržišta. No, kada je riječ o, o dnevnom intraday tržištu, to još nije postignuto, niti kada je riječ o, o ravnoteženom tržištu. Znači, treba dovršiti integraciju i u tržištu dan unaprijed, ali isto tako treba e, poboljšati stanje na intraday tržištu i europski prekogranični sustav e, intraday tržišta u Europi će se uspostaviti iduće godine, što znači da očekujemo da će to uvelike povećati učinkovitost e, infrastrukture i u trgovanju unutar dana a imamo također i niz e, pilot projekata za uravno tržište i e, naravno kada ostvarimo ovu u e, uravnoteženu mrežu. To je dobra vijest, no postoje još uvijek izazovi. A najveći izazovi su sljedeći, odnosno stavljanje kapaciteta na raspolaganje za trgovanje dakle onih fizičkih kapaciteta koje postoje za trgovanje. E, paket za intraday tržišta je uveo nov poboljšani sustav e, za infrastrukturu i u brojnim lokacijama trebamo još razviti dodatnu infrastrukturu. Dakle, može se učiniti već mnogo korištenjem postojeće infrastrukture u potpunosti. Ovaj grafikon e, pokazuje mjeru u kojoj se koristi postojeća infrastruktura za potrebe trgovanja. Dakle, to je omjer e, kapaciteta koji su raspoloživi za trgovanje i referentnih vrijednosti, benchmark capacity. I to je ono što bi se moglo e, iskoristiti za trgovanje uz sigurno djelovanje mreže. Dakle, e, Europi se e, stavlja na raspolaganje samo 60% onog što bi se moglo staviti na raspolaganje. U nekim područjima bolje stojimo, imamo gotovo 70% u Sjevernoj Italiji i također e, i u drugim područjima imamo isto oko 60%, ali ako pogledamo jugoistočnu Europu e, stavlja se na raspolaganje manje od 25% četvrtine onoga što bi se moglo staviti na raspolaganje i to je svakako razlog za zabrinutost jer je to povezano e, sa izračunom kapaciteta, ne sa ulaganjem u čelik ili u bakar. Prošle godine u ovo vrijeme objavili smo preporuku kako bismo nastojali prevladati neke od ovih ekstremnih situacija do kojih dolazi. Dakle, e, prošle godine u doba e, između E, Njemačke i Luksemburga i Poljske e, taj omjer bio blizu nule i a s druge strane između Poljske i Litve imali smo velik razlika. dakle između Česke i Poljske imali smo 1%, između Slovačke i Poljske 2% i na drugim granicama imali smo 10 do 20%. I ova preporuka je e, donijela tri načela za izračun kapaciteta. Dakle, htjeli smo izbjeći diskriminaciju između e, unutarnje razmjene i prekogranične razmjene, a to je diskriminacija koja dolazi iz e, prošlosti, dakle iz načina razvoja sustava koji su u početku bili namijenjeni samo E, razmjeni unutar zemalja članica, ali naravno sada želimo izaći iz tih okvira i stvoriti interno tržište u cijeloj Europskoj uniji, što znači da se trebamo odreći takvog pristupa. Ne očekujemo da se da će se situacija promijeniti dramatično sa provedbom naše preporuka, ali barem će se promijeniti i mentalitet. Dakle, ako se želimo odmaknuti od jednog domaćeg sustava, ako uzmemo u obzir cijelu Europu kao tržište, onda e, to naravno treba i opravdati. Drago mi je što je komisija prihvatila dvije naše preporuke i preuzala ih u zimski paket. Na trećoj preporuci radimo također s vašim kolegama kako bi se i ona mogla provesti jer u ovom e, trenutku ne koristimo postojeću infrastrukturu na najoptimalniji način. Naravno, svjesni smo toga i e, radimo na tome, no ipak mislim da bi to moglo malo brže napredovati. No, vratimo se dobrim vijestima. Evo, ove godine prvi put Vidimo da je došlo do pomaka i na veleprodajnom tržištu koji su doprli i do potrošača. Iznova svake godine govorim da veleprodaja ide dobro, ali e, potrošači od toga još nemaju dovoljno koristi. Ove godine ipak mogu reći da potrošači, dakle industrijski potrošači i e, domaćinstva imaju koristi od niskih cijena na veleprodajnom tržištu i to konačno donosi one koristi koje one zaslužuju. Do sada koristi su se osjetile u veleprodaji ali to je bilo nadoknađeno povećanjem e, naknada ali sada su koristi osjetne i osjećaju također i potrošači. Također na maloprodajnoj razini moramo sagledati što točno plaćaju potrošači i u kojoj mjeri se tu može razviti konkurencija. No, tu je situacija nažalost još uvijek šarolika. Kao što sam rekao, potrošači konačno osjećaju smanjenje cijena, ali se mm, smanjuje i onaj dio tarife koju plaćaju koja je otvorena za konkurenciju. Dakle, otprilike pola računa za plin nije e, konkurentan, nije otvoren tržišnom natjecanju, dakle to je i regulirano ili su to druge naknade koje nisu povezane sa dobrom, ali i taj postotak se također e, smanjuje e, s godinama. Dakle, za tržišno natjecanje otvoren je samo manji dio računa, a situacija je još gora ako razmotrimo tržište električnom energijom, jer ovdje ovaj tržišni dio je otprilike trećina. Dakle, 35 centi za svaki euro koji plaćamo i naravno tu se ponuđači moraju natjecati, ali način na koji se natječu nama nije vidljiv zato jer e, se to gubi u drugim naknadama. Naravno, to je situacija na koju ne možemo previše utjecati, nemamo rješenje za to jer je to povezano sa drugim troškovima koji potrošači plaćaju kroz račune. Neki od tih troškova imaju vrlo malo veze sa opskrbom električnom energijom i to nije u okviru naših nadležnosti. Evo, to je dio koji se odnosi na veleprodaju. I budući da su mi se pridružili Lord Mog i Gary Blaney, rado ću prepustiti e, riječ Lordu Mogu koji će govoriti o zaštiti potrošača i o, o, o dijelu našeg istraživanja. Evo, e, žao mi je što kasnim, parlament e, je brži od regulatora kao što je uobičajeno. Ja ću vam prikazati vrlo ukratko izvješće o konkurentnosti i sljedeći slajd će pokazati nešto konkretno o odnosu angažman potrošača u ovom e, procesu. Dakle, to se događa, dakle, no to se još uvijek sporo odvija i važno je da ponuđene informacije budu precizne i da budu usporedive. Spojao sam ove slajdove jer evo upravo stižem sa konferencije o pitanjima potrošača. Dakle, potrošači smatraju da su informacije još uvijek previše složene, zbog čega je teško prepoznati ono što je najvažnije. Ja sam osobno postavio pitanje koje mi je palo na pamet u posljednjih nekoliko tjedana. Dakle, mi e, povećavamo sve više ponudu u smislu povezanih usluga, dakle operateri nude i e, telekomunikacije i e, druge usluge uz opskrbu energentima i to još poštrava situacija kada je riječ o shvaćanju od čega se sastoji račun za energiju. A kao što vidite situacija je takva da zapravo ne smijemo dopustiti da složenost prikrije situaciju, odnosno pravo stanje stvari. Imamo također veliku razliku između zemalja u smislu napretka. Kao regulatori moramo reći da se informacije prikupljene poput eh, putem pametnih eh, brojača moraju biti preglednije. Mislim da i parlament i potrošači se uvijek zanimaju za najranjivije potrošače u našem društvu, u nekim zemljama, naročito u nordijskim zemljama. E, određeni dio troškova može se pokriti i sustava socijalnog osiguranja, ali vrlo često regulatori imaju zadatak pružiti zaštitu potrošačima i to je u posljednjem desetljeću postao velik problem na više načina ako vidimo ovaj slajd dakle nisu ugroženi samo stariji građani, nego to mogu biti osobe s invaliditetom, djeca i tako dalje. To je doista složeno pitanje, naročito kada je e, toliko bitno pitanje energenata i opskrbe energijom. Evo, to je sve što sam htio reći. Hvala, gospodin Blaney. Uh, Samo da dodam, kao regulator idemo naprijed i dok to činimo moramo pripaziti da gledamo najsloženije situacije za potrošače. Potaši će biti sudionici e, sve više i više na veleprodajnom tržištu, imamo vrlo interesantne tehnologije koje se razvijaju, primjerice internet stvari i tako dalje, kao energetski regulatori. I da sam sad ono što je rekao John, je vrlo važno da razgovaramo i sa regulatorima koji se bave telekomunikacijom, koji se bave agencijama koji se bave zaštitom potrošača, sa agencijama koje postoje kako bi nam potrošači dalje bili najvažniji. Evo, kao što je žena imali smo danas jednu konferenciju o zaštiti potrošača. Ja se veselim preuzeti sada e, ovu dužnost od Johna. On je bio izvrstan u svojoj dužnosti. Želimo mu zahvaliti na svom radu kojeg je obavio, posebice e, što se tiče onoga što je postigao za potrošače. Veselim se raditi e, blisko sa parlamentom i sa komisijom kako bismo mogli nastaviti raditi na onome što je John pokrenuo. Hvala vam. Ne doživljavamo često da jedan nasljednik toliko hvali prethodnika. Mm, svakako to nije tako u politici. U redu, sada imamo dakle tu direktora imamo e, bivšeg predsjednika odbora regulatora ACERA, imamo novog predsjednika odbora. Oni su tu s nama i to je sada za vas, dame gospodo, prilika da im postavite pitanja. Tko želi postaviti pitanja govornicima? Hvala, kao prvo gospodin Pohe i zatim gospodin Količek. Hvala vam lijepo gospodine predsjedatelju, što ste mi dali riječ. Gospodine direktore, evo, opet se susrećemo. Želim vam zahvaliti na ovom izvješću na ovom predstavljanju godišnjeg izvješća, vidimo da možemo poboljšati e, ta tržišta na korist potrošača. Tri zaključaka iz ovog izvješća. Kao prvo, pametna brojila se ne koriste dovoljno često. Samo 25% kućanstava imaju takva brojila. A zapravo s tim brojilima želimo dati dobre informacije potrošačima o e, njihovoj potrošnji i o trošku. Osim toga, čuli smo da nemamo dovoljno instrumenta kako bi imali transparentne informacije. Kako bismo mogli usporediti dobre informacije. U 22 države takvi alati za usporedu postoje za struju, a u 18 državama za plin. Samo 5 od 14 mjera države članice su bile spremne provesti mjera koje im je preporučila agencija. Isto tako iz izvješća vidimo da na računu e, za struju imamo 10 različitih informacija. U Ujedinoj kraljevini čak imamo 14 različitih informacija na računu. S time se potrošač zbunjuje, on ne zna što mu ti podaci govore i to je za njega sve presloženo. Zbog toga bismo trebali tu imati veću transparentnost. I po mom mišljenju bismo to trebali e, riješiti u nacrtu direktive za energetsko jedinstveno tržište. Doista bismo trebali e, to tržište oblikovati na način da je što bolje za potrošače kako bismo što, prije poboljšali tu situaciju. Hvala vam za gospodin Količek. Nema prijevoda. Pa, na stranje šest. Hvala vam. Na šestoj strani vašeg izvješća. Da, mogu djelomično razumjeti engleski, ali ne mogu govoriti na tom jeziku. Njemački ili francuski možda? Izvolite. Ok. Well, in any case, eh, u svakom slučaju na šestoj strani imamo referentni kapacitet prekogranične prijenosa energije, primjerice Češka, Poljska, Njemačka, Poljska, Slovačka, Poljska, Poljska i Baltičke države. Tu imamo tu povezanost i vrlo je zanimljivo da te, ti međunarodni e, spojni plinovodi u Poljskoj se ne iskorištavaju. Što vi kao bivši predsjednik ili što vas nasljednik misli o tome zašto je tome tako. Ja znam kada sam u Češkoj razgovarao s našim operatorom da tu postoje neke poteškoće i rado bih čuo što vi mislite zašto je tome tako? Naime, uvijek govorimo o tržištu, a ovo je ta neka granica koju ne uspijevamo sladati. I zatim, kao drugo, ti terminali koje smo izgradili sa velikom količinom novca, imali smo tu i europska financijska sredstva, ti terminali za ukapljeni zemlji plin u Europi kako utječu na tržište plina, na određivanje cijena za krajnje korisnika. Znam odgovor na to pitanje, ali rado bih to čuo od vas. Hvala vam. Hvala vam lijepa, vrlo smo zadivljeni e, tome što možete tako dobro govoriti engleski. Gospodin Petersen je sljedeći govornik i pitam se može li on e, govoriti bolje od vas. Neću niti pokušati, gospodine predsjedatelju. Ne, kao prvo bih htio zahvaliti gospodinu Potočniku i Lordu Mogu na izvrsnoj suradnji koju smo imali proteklih godina. Uvijek nam je vrlo zanimljivo i nadahnujuće čuti što vi mislite o tome, koje su vaše misli o ovim e, ključnim, kritičnim pitanjima i e, obojci vam na tome želim zahvaliti. E, naravno, veselim se i dobroj suradnji sa tobom, Gerritom, u budućnosti. I ja bih se također htio vratiti na stanicu broj 6 u vašoj prezentaciji, na taj odnos između prekograničnog kapaciteta i referentnog kapaciteta. Naime, smatram da je zapravo izvanredno to da imamo ovdje te brojke. I Roberto je podsjetio da bi dakle, oko 50% bio prosjek Europske unije, što zapravo znači da iskorištavamo samo polovicu kapaciteta koji nam već stoje na raspolaganju. To je vrlo jednostavna misao, ali mislim da je to nešto što pocijenjujemo u velikoj mjeri i to me dovodi i do mog pitanja upućenog vama kada bismo htjeli kvantificirati koristi da od toga da povećamo taj odnos sa tih 50 i nešto na nešto drugo što je realističnije. Mislim, znam da to nećemo vrlo brzo, u godinu dana recimo moći ostvariti, ali čini mi se da je to nešto gdje bismo mogli e, dati neku opipljivu korist europskim građanima, europskim potrošačima, da imamo dakle pravila na snazi s kojima možemo osigurati slobodan protok energije. Kada god u ovom domu, dakle, govorimo o različitim vizijama da imamo jedinstveno tržište, onda zapravo se tu radi, evo ovdje, o jednom dokazu da to nismo uspjeli postići. Dakle, u prosjeku imamo samo 50% ovdje. I te brojke koje ste nam predstavili na desnoj strani, ove prozirnice njih, njih s sam još i manje zadovoljan. Dakle, zanima me jeste li pokušali kvantificirati potencijalnu korist od toga što bismo teoretski gledano mogli e, ustupiti e, europljanima kada bismo imali sve potrebne propise za to. Hvala vam gospodine Petersen, a sada malo bavarskog. Gospođa Nibler. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedatelju neću govoriti bavarski, pokušat ću govoriti standardni njemački. Kao prvo, s moje strane, srdačna zahvala na prezentaciji i na kontinuiranoj razmjeni gledišta sa nama, sa članovima ovdje u odboru IT. Imam dva pitanja. Prvo pitanje. Koliko je velika volja potrošača da promijene opskrbljivača? Mislim, tu ste e, rekli da imamo e, 25 posto dakle kućanstava, ali ne zanima koliko su kućanstva spremna prijeći na drugog opskrbljivača, koliko su fleksibilni. I kao drugo, znate da upravo raspravljamo ovdje u Europskom parlamentu o paketu o čistoj energiji. I evo upravo smo danas usvojili prijedlog o obnovljivim izvorima energije to je bilo kontroverzno. Mene zanimaju koje su vaše razmišljanja. Ako masivno uložimo u e, izgradnju obnovljivih izvora energija u svim državama članicama, evo ovdje sam, kakve će onda to posljedice imati na cijenu? Dakle, ja dolazim iz Njemačke i mi s našim obnovljivim izvorima energije, sa našim politikama smo već godišnje 20 milijardi eura uložili u to, financirali smo taj e, sektor i stoga me zanima postoje li tu neki izračuni, raspravljate li vi o tome, dakle kako e, ono što mi politički gledano želimo, a to je izgraditi na, na velik način obnovljive izvore energije, kako se to onda održava na države članice. Hvala vam, gospođa Nibler. A sada bih htio ja postaviti dva pitanja u ime ECR-a. Jedno pitanje je upućeno gospodinu Potočniku. Ono je vrlo slično ovom pitanju od gospođe Nibler. Pretpostavljam da njemački potrošači e, plaćaju drugu po redu najvišu cijenu za električnu energiju u Europskoj uniji. I zanima me koliki dio te cijene proizlazi iz toga što postoji manjak tržišnog natjecanja. I zatim jedno drugo, više filozofsko pitanje, upućeno lodu Mogu, koji je jako iskusan. To je dosta teško pitanje, ali budući da vi sada odlazite s te dužnosti, možda ćete imati hrabrosti da ćete mi iskren odgovor. Pitanje je sljedeće. Uvijek govorimo o energetskoj uniji, iznova iznova ovdje u Europskoj uniji i imamo utisak da pokušavamo postići e, ono što smo ostvarili općenito na, već na jedinstvenom tržištu. Ali s druge strane kažemo da svaka država članica ima pravo odrediti svoj vlastiti energetski miks. I stoga je moje pitanje sljedeće. Hoćemo li ikad moći izgraditi stvarnu istinsku energetsku uniju kada do puštamo vladama država, a ne tržištu da odrede e, energetski miks. Hvala vam lijepa na tim pitanjima. Odgovorit ću na ona koja se više tiču uh, tržišta na veliko, a ne onoga što se tiče maloprodanog tržišta i zaštite potrošača. Dakle, gospodin Količek, zašto postoji tako niska razina kapaciteta uh, koje nam stoji na spolaganju, a i jedan drugi govornik je to spomenuo, zašto to primjećujemo? Pa, e, trenutno imamo intrinzičnu diskriminaciju e, prekograničnog protoka i više se preferira unutarnji protok. To je nešto što je intrinzično, što ovisi o dizajnu tržišta. Interni protok nije ograničen. Dakle, svaki protok koji je e, imenovan trebao bi dobiti podršku i biti izvršen. A kod prekograničnih protoka, kada imamo graniču između različitih e, zona e, natjecanja za energiju, onda vidimo da su protoci u skladu sa postojećim kapacitetom. Ako sustav u jednoj zoni e, određivanja cijene nije, nije dovoljan, ne može taj protok biti ograničen u te jedne zone, onda obično protok odlazi na druge dijelove i popunjava kapacitet na drugim dijelovima, što znači da taj kapacitet onda nije slobodan za trgovinu zato što je e, izuzet jer se nalazi u protocima e, iz e, područja gdje se ne trguje, već više se radi o trgovini unutar svake zone određivanja cijena. Dakle, kapacitet se koristi, ali ne za trgovinu. Kapacitet se koristi kako bi se podržali drugi protoci, koje mi zovemo određenim nazivom, i onda taj dio nije izdvojen za trgovinu. Nadam se da sam s time vam pojasnio što ste pitali. U našim preporukom smo pokušali napraviti sljedeće, a to je postići da se izbjegne takva diskriminacija da kapacitet koji se stavlja na raspolaganje za prekograničnu trgovinu se računa kao ostatak jednom kada e, se pokriju interne razmjene. Ali interne i prekogranične razmjene, ako njih stavimo na jednaku razinu, onda ćemo morati usvojiti određene mjere. I to u oba slučaja. I kada postignemo taj kapacitet, ali barem nećemo imati, barem ćemo imati istu razinu diskriminacije onda. I treći element koji još nije uključen u zakonodavni prijedlog tiče se toga tko će plaćati za te e, aktivnosti do kojih će doći ako korištenje ili e, potražnja e, je viša od postojećeg kapaciteta. Terminali za ukapljeni zemni plin to je dugačka priča, mogu vam dati samo jedan primjer, a siguran sam da znate već za to, i rekli ste da znate već odgovor i rekli ste da hoćete čuti moje mišljenje i ja se nam da je odgovor kojeg očekujete. Kada je Litva izgradila vlastiti terminal za ukrepni zemljoplin, čak i prije nego što je došlo do prve opskrbe u Litvi, je pala značajno cijena uvoza. I mislim da se tu zapravo radi o pravom tržišnom natjecanju. Dakle, da prije samog tržišnog natjecanja dođe već do određenih prilagodbi. S time smo e, dali više kanala za dotok plina, omogućeno je to da taj plin dolazi iz različitih izvora i onda naravno je došlo do većeg pritiska u smislu tržišnog natjecanja na već e, one tradicionalne izvore plina. Gospodin Henkel i gospodin Petersen, ne mogu vam, dati procjenu vezanu s to koliko koliki dio trenutne cijene Njemačka otpada na dizajn tržišta ili do kakve koristi bi došlo kada bismo uklonili neke probleme koje trenutno imamo ono što mogu reći je da samo pomoću povezivanja, dakle samo da se pomaknemo od ove trenutne situacije u tom smjeru, da procjenjujemo da ćemo jednu milijardu eura godišnje ustupiti europskim potrošačima. Kada to podijelite e, sa svim računima za, e, za potrošače, onda je to 0,00 nešto 5%, ali to je i dalje jedna milijarda. I to nismo onda to ne bismo onda postigli s tim što bismo izrađivali nove međunarodne spojne plinovode ili e, neke dodatne plinove na kopnu. moru, već bismo to postigli samo time što bismo iskoristili ono što već imamo. Ono što bismo onda u tržištu bismo mogli bolje iskoristiti. Mislimo da imamo još 20, 280 milijuna eura kojih možemo ostvariti samo što bismo dakle, kopneno povezali ostala tržišta. O, o tome se govori. Govori se o velikom iznosu novca. Naravno, ako udvostručimo kapacitet na tržištu, ako imamo i onda i prekogranični kapacitet, onda možemo e, se baviti aktivnostima na nekom drugom dijelu i onda možemo vidjeti trebali se drugačije oblikovati konfiguracija tržišta kako bi se što više omogućilo funkcioniranje tržišta. Ali to bismo onda prepustili pojedinim državama da one same to odrede. Na posljedku odgovor na pitanje gospođe Nibler. Vi ste se pitali eh, kako će obnovi izvoj energije utjecati na cijene. Naravno, što imamo više obnovljivih izvora energije, oni su, e, ti izvori su naravno variabilni, to je nešto što je po samoj prirodi tako i onda to dovodi do variabilnosti na cijelom tržištu. To je izazov zato što nam je onda potrebno fleksibilnije velepodajno tržište, ali s druge strane e, možemo očekivati onda i variabilnije cijene, jer kada puše vjetar, onda možemo iskoristiti taj izvor, a kada nema vjetra onda možemo iskoristiti druge izvore energije kako bismo pokrili e, potražnju, a ti izvori bi mogli imati onda još i veću cijenu. Što zapravo znači da sada, nakon nekoliko godina što nismo imali velikih porasta u cijeni, vidimo da evo recimo prošle godine je došlo do jednog takvog naglog porasta cijene. možda je to povezano i s nečim drugim, ali ja bih u budućnosti očekivao variabilnu cijenu zbog obnovnih izvora energija, sve dok ne dođemo do jednog e, E, uravnoteženog sustava, onda ćemo vidjeti kako će se smiriti cijena, to će biti za 10-15 godina i stoga ćemo još imati vremena razmisliti o tome. I samo prije nego što predam riječ e, Mogu, ovo je zadnje godišnje izvješće o nadzoru e, kojeg ću vam predstaviti jer ću sljedeće godine već e, završiti mandat prije toga i stoga vam zahvaljujem, zahvaljujem podršci koju ste pružili meni i cijeloj e, agenciji ACER u proteklih 7 godina. Hvala vam. Čini mi se da čini se možda da tu se, svi, se cijela agencija mijenja, ali to zapravo nije tako. Da odgovorim gospodinu Petersenu odnos između agencije i regulatorne zajednice prije čak i 7,5 godina i u nekoliko godina značilo je da smo iskoristili veliku korist i za agenciju i za regulator, imali smo snažnu parlamentarnu podršku i uvijek kada sam ovdje dolazio pred vama bih vam na tome zahvalio. Da se osvrnemo na ovih nekoliko točaka. Što se tiče pametnih brojeva, Uvijek me malo iznenađuje koliko je to pitanje složeno, koliko, je, koliko su situacije različite. Procjena troška i koristi treba uvijek biti pozitivna, ali to me nije bilo uvijek tako postoji opasnost da ako se svugdje uvedu pametna brojila, svugdje u nekoj državi, da onda može doći do visokih rashoda i onda to može umanjiti dodatnu vrijednost toga. Dakle, postoje te neke manjkavosti. Ali ipak, to je nešto što je za poduzeća vrlo važno u smislu prikupljanja podataka i toga da ne moraju ići osobno u svako kućanstvo. A što se tiče pojedinaca, opet, ne da to govorim, ali samo malo do, jer iz mog osobnog iskustva mi se čini da kada jednom počnete pratiti potražnju, da onda nakon nekog vremena odustanete od toga. Mislim da kada bismo imali jedan sofisticiraniji sustav, da bi onda to moglo bolje odgovoriti na potrebe potrošača. Što se tiče onoga što je gospodin Količek, Mislim da su informacije uvijek vrijedne, vezano e, to kolika je potrošnja. Jedan od najvećih poteškoća koje mi imamo kao regulatori, ali to se odnosi samo na nas, tiče se informacija o tiče se informacije u smislu koliko je velika njihova količina, koliko su te informacije složene, ali sada se nalazimo u jednoj ranoj fazi e, i mislim da će kasnije zbog e, složenih e, povezanih podataka situacija postati kompleksnija. Gospodin Nibler, zahvaljujem jer smo imali dobru suradnju. Imamo i podatak o, prelasku na drugog operatera, to vam mogu dati iz izvrša CER. Potrošači kućanstvima su um, prešli na drugog operatera u 5% slučajeva 2011. godine na 6,4% slučaja prošle godine. Znači, razlika je mala. To je jedan problem koji je dosta velik za nas regulatore. Došlo je do poboljšanja u procesu prelaska i zbog toga su regulatori još uvijek u iščekivanju čekaju da se, situacija poboljša. Imamo jako dobre stanice za usporedbu u nekim državama s kojima možemo ohrabriti potrošače da prijeđu na drugog operatera, da sklapaju bolje ugovore, ali opet to su kompleksne teme i zbog toga je to izazov. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Imamo se kao da je ovo zadnji sastanak i e, zbog onda možete ovdje ostati sjediti i vidjeti što će se dogoditi sa mnom. Što se tiče energetskog miksa, to nije jedino pitanje jedinstvenog tržišta, ima ih mnogo. Moram reći da mi je jako žao zbog Brexita i zbog toga tu govorimo o jednoj situaciji nakon Brexita. I kada o tome govorim, moram reći da to ne ovisi o gospodarskoj vrijednosti. Naravno, svi dokazi ukazuju na to da što je tržište integriranio, dakle od jedinstvenog tržišta prema jedinstvenom energetskom tržištu, da će integracija poboljšati taj proces i vrijednost tržišta i učinkovitost tržišta i da će od toga potrošači imati koristi. E, imamo 4,5% porasta u nekim izvješćima kao procenu, ne znam je li to točno, ali sva izvješća ukazuju na to da će doći do poboljšanja. I barem ja još uvijek nekako razmišljam u tom kontekstu da ćemo mi isto tako moći imati korist od toga. Radi se o političkoj volji da se to napravi, a vlade e, nerado predaju e, svoju suverenost jer je to jedno područje, evo recimo ako osvojimo Francusku, imamo visok udio nuklearne energije i e, ne žele predati kontrolu na time komisiji. Na kraju krajeva mislim da će ovaj argument učinkovitosti biti dominantan jer će Europska unija se sve više integrirati. Mislim da je vrlo teško raditi protiv toga i da će onda e, korist toga da imamo integriranu uniju kao i u drugim političkim područjima nadvladati. Koliko će za to biti potrebno, pa to je kao i pitanje koje mi se često postavlja e, u smislu kada će Europska unija imati europskog regulatora. Ja mislim da se tu radi o dvoznamenkastom broju godina. Dakle, može će se raditi o 15-20 godina. I ako ste primijetili, mislim da će to biti nakon e, moje smrti. Nemojte biti toliko pesimistični, Lorde Mog. Kao prvo dopustim mi da vam zahvalim, Lorde Mog, na vašem fantastičnom doprinosu. Izvrsno smo surađivali s vašom organizacijom, te ste nam dali odlične savjete. Također vam zahvaljujem i na tome što ste ovaj danas posljednji put došli pred nama, iako ćete još neko vrijeme raditi s nama. Zahvaljujem i e, gospodinu Petersenu i tome što radi na vrlo važnom dosjeu. Želim isto tako pozdraviti gospodina Blenija, zaželite mu sve najbolje Sigurni ste, sigurno ste primijetili da mi imamo velika očekivanja od vas, posebno vezano uz ono što ste rekli od vašem prethodniku, dakle, očekujemo to i od vas. Sada prelazimo na jednu povezanu temu, dame i gospodo. Da, jedan pljesak. Dakle, još jedna povezana tema. Kao što znate, izaslanstvo parlamenta sastavu zastupnik Petr Seni Pohe je posjetio centar za agenciju za suradnju energetskih regulatora, pa će s nama podijeliti što su tamo vidjeli. Hvala. E, poslao sam vam jedan dokument. Nadam se da ste ga dobili u odboru. No, doista jako puno korisnih informacija. Govori o našim aktivnostima, o sastancima koje smo održali. Uvijek je zadovoljstvo posjetiti ACER. To su dobro pripremljeni, kvalitetni sastanci, osoblje je kvalificirano. Doista je čast e, susretati se sa tako entuzijastičnim, posvećenim e, ljudima koji ovako surađuju sa suzakonodavcem, dakle, iz Europskog parlamenta. Dakle, u ovom dokumentu što sam vam poslao ćete pronaći detalje o tome sa čime se oni nose, pa bih vas, zamolio, da pročitate te bilješke. Ja se tu spominju najvažnija pitanja. Osim toga, susreli smo se dakle, sa osobljem agencije, održali jednu kratku sesiju pitanja i odgovora to je bilo doista korisno. Dakle, upoznati njih, e, zadatke kojima e, se bave. Jasno, opet e, se spomenula financijska situacija agencije. Dakle, oni naporno rade, bave se važnim zadaćama i doista kada posjetite agenciju poput ove, osjetite potrebu da onda kolegama kažete da je doista važno ovakvim agencijama dati odgovarajuća financijska sredstva jer oni, pred njima su doista goleme zadaće. Mi smo malo čas govorili o potrebi bolje suradnje na tržištu, ali cijela ova zadaća, e, dakle, praćenja situacije na tržištu, suradnje, sve te aktivnosti trebaju dodatna sredstva da bi agencija uspjela dakle, ispunjavati svoje zadaće i bilo, htio bih kada bi kolege u odboru o tome povele računa. Kad doista je bila zadovoljstvo posjetiti Aceru u prekasnoj Ljubljani. Vidjeli smo da kako oni rade izbliza. Još jednom hvala na ovoj prilici. Ja podsjećam kolege na ovaj dokument, dakle, na naše bilješke i pozvao bih da ga pročitaju. Hvala vam ali komentara uz ovu temu nema. Zato hvala kolega Petersu Pohrevo, vi ćete mu prenijeti pozdrav. Ja bih htjela da gospodin Potočnik nakon svih današnjih e, pohvala ne, ne, da mu evo slava ne udari u glavu. A u svakom slučaju zasluženi komplementi. Prelazimo na sljedeću temu, dakle, mm, protok e, neosobnih podataka u Europskoj uniji. Kao što znate, komisija nedavno predstavila uredbu, dakle, koja se bavi slobodnim e, protokom podataka u Evropskoj uniji. Ja sam se e, bavio upravo ovom industrijom. Znam da su podaci u srcu digitalne ekonomije i u srcu inovacije. Ovim prijedlogom se želi pojednostaviti mobilnost podataka uz nešto manje restrikcija kada je riječ o lokalizaciji podataka. Naš odbor izrađuje mišljenje, nadležni odbor je IMKO. I zamolio bih izvjestitelja, zastupnika Krasnotepskog, da nam predstavi glavne elemente svog mišljenja. Imate pet minuta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak jak pan powiedział... Hvala lijepa. Ova zakonodavna inicijativa je važan dio jedinstvenog digitalnog tržišta. To tržište i njegova strategija obuhvaćaju brojne elemente, a zajednički nazivnik su neosobni podaci. Koje to utječe na učinkovitost i produktivnost eh, ukupnog gospodarstva, utječe na rast BDP-a, Imamo tvrtke koje su bazira, koje baziraju svoje osnovne aktivnosti dakle, na podacima. Te su ove onda aktivnosti nešto treba naći svoje mjesto u Europskoj uniji, zato je važno da gospodarstvo europskih e, zemalja bude utemeljeno na podacima u širem smislu. Zato pozdravljamo prijedlog komisije i njegove glavne linije. Važno je da tvrtke koje djeluju dakle, prekogranično imaju načina upravljati dakle, neosobnim podacima. Dakle, da mogu na racionalni način planirati svoju poslovnu strategiju, Do sada protok neosobnih podataka nije bio uređen, te postoji čitav niz e, restrikcija pravne i administrativne prirode koja primoravaju tvrtke da skladište ove vrste podataka, dakle, upravo u zemlju iz koje su ih dobili i to je utjecalo na situaciju sa poduzetništvom i konkurentnošću u ovom sektoru. jedino načelo koje bi ovdje valjalo primjenjivati jest ono osobne sigurnosti. Dakle, ovo je još jedan korak e, u provedbi dakle, slobodnog e, protoka podataka. Imamo članka 4.6 koji govore dakle o lokalizaciji podataka. I dugoročno čao može biti nedovoljno, te se treba urediti pitanje dostupnosti podataka i industrijske dakle, analize ovih podataka trebamo izmijeniti članak 6 koji govori o mobilnosti, ne bi smjelo biti prepreka koje proizlaze iz samoregulacije. Mobilnost podataka jest dio dakle, slobode pružanja usluga što je jedno od temeljnih načela smjernice bi trebalo dakle obuhvatiti otvorene opera, operativne standarde i slično kako ne bismo nametali e, tehnološke, tehnološke barijere, dakle slobodnom protoku podataka. I još jedno ovo pitanje za nas jako važno, podržavamo dakle, smjer u kojem ide ovaj zakonski tekst. Mi ćemo taj tekst ponešto izmijeniti, to uglavnom u smislu povećane mobilnosti. I nadamo se da će uredba stupiti na snagu što je prije moguće. Tako da će se početi provoditi dakle, ova slobodan protok podataka na području čitave Europske unije, jer sam rekao već koliko je velika njegova ekonomska važnosti, koliko je on važan za jedinstveno digitalno tržište. Hvala lijepo. E Hvala. Zasmica Virkunen u ime EPP-a. li tri minute ili koliko? Evo dvije minute. Hvala gospodinu izvjestitelju. Nemam mnogo toga za dodati jer se uglavnom slažem kada je riječ o važnosti podataka u jedinstvenom digitalnom tržištu. Znamo da podaci pokreću nove tehnologije. Zato je važno na to se fokusirati. Protoci podataka su u centru obrade dakle, podataka različitih tvrtki iz različitih sektora, primjerice ICT, tvrtke, bolnice, poljoprivreda i tako dalje. I znamo da se tu krije velik ekonomski potencijal. Prošle godine je vrijednost ovog tržišta u Europskoj uniji bila 60 milijardi eura. dok je stopa za rasta od 10% godišnje i sada kada govorimo o potencijalu, govorimo o vrijednosti tržišta od 100 milijardi eura 2020. Imamo tu neke prepreke na jedinstvenom europskom tržištu, to je jedan od glavnih problema za razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta. Dakle, lokalizacija, odnosno restrikcije vezane uz to, to ne odgovara ideji jedinstvenog digitalnog tržišta i zato se ta prepreka mora ukloniti. To je važno za tvrtke. Sada moraju povećavati svoje skladišne prostore i to je za njih jako skupo. Slažem se sa izvjestiteljem da ovo izvješće je važan korak, ali tek je prvi korak. Doprinjet će konkurentnom tržištu dakle, na području obrade i skladištenja podataka, ali još je mnogo toga potrebno učiniti da bi se omogućili ovi slobodni tokovi podataka. I e, naša ekonomija podataka treba se pozabaviti pristupom, odgovornošću, prenosivošću primjerice, jer znamo da je slobodan protok podataka od ključne važnosti za naše jedinstveno digitalno tržište. E, Mr. Peterson ime kluba Alde. Pozdravljamo prijedlog komisije. Mi smo tražili već neko vrijeme da se donese ovakav tekst s obzirom na trendove zabilježene u Europi, dakle nacionalna lokalizacija. Željeli smo dokinuti ovu fragmentaciju na tržištu jer je to otežavalo prekogranično poslovanje malih i srednjih tvrtke, ali nismo željeli da u startu postoji ovakva vrsta prepreka. Slobodan protok je važan i za sigurnost podataka, primjerice Estonija je pokrenula projekt digitalnog veleposlanstva u e, Luksemburgu, primjerice. svi podaci na jednom mjestu, na jednom teritoriju, na teritoriju znači ranjivost takvog sustava. Međutim, ovdje se mora poraditi na povjerenju, zato su važni e, elementi iz članka 5, kao i zahtjevi da ukoliko tvrtka skladišti podatke u drugoj državi članici, onda nacionalni regulator ne može te podatke zatražiti. Potom su tu sustavi kibersigurnosti poput enkripcije, koje znači dakle, veću sigurnost e, skladištenih podataka. Međutim, da bi ova mm, zakonska odredba dakle, uspjela, onda lista izuzetaka ne bi trebala biti proširena. To je pitanje koje se tiče javne sigurnosti. Ne bi smjeli produžavati taj popis. To bi išlo protiv duha ovog zakonskog teksta. Hvala svima i radujem se nastavku suradnje na ovom pitanju. Zastupnica Mudi, izvolite. Hvala. Kolega Kofod je izvjestitelj u kluba SID i žao mu je što ne može biti sada ovdje. On je na jednom drugom sastanku i ja ću govoriti u njegovo ime. Hvala izvjestitelju na uvodnim riječima vezano uz ove ovaj dosije i što je organizirao prvu razmjenu mišljenja. Meni se ova inicijativa sviđa i smatram da je potrebna dolazi u dobrom trenutku, jer sve više i više država članica uvodi dodatne zahtjeve po pitanju dakle, lokalizacije podataka. To su protekcionističke mjere koje predstavljaju nedopustive prepreke za poslovanje diljem Europske unije, naročito za male i srednje tvrtke. Za velike tvrtke imamo dakle 28 različitih restriktivnih režima, ali one imaju tehničke mogućnosti, novac i resurse, dakle, da bi mm, imali sustave za lokalizaciju u svakoj državi članici, ukoliko je to potrebno. Ali to nije slučaj za male i srednje tvrtke koje bi htjele djelovati izvan nacionalnih granica. Zbog manje, dakle, financijskih resursa i tehničkog osoblja, to za njih znači veće, visoke troškove, i oni jednostavno ne mogu onda poslovati izvan granica svoje države. To je zapravo u suprotnosti sa onima što želimo za jedinstveno digitalno tržište. Ukoliko želimo to postići, onda moramo ukloniti ove barijere za međunarodnu trgovinu i ove restrikcije vezane uz protok podataka. Sa ovim zakonskim tekstom ne smijemo dodatno zakomplicirati stvari, Ali moramo biti jasni, ovdje nije riječ o osobnim podacima, zato imamo direktivu o zaštiti osobnih podataka. Htio bih čuti da ovdje nema odredbi koje se preklapaju, dakle, između ovog teksta i ove direktive koju sam spomenuo. Stoga bi mi bilo drago kada bi predstavnik komisije to mogao razjasniti i nam to objasnio u pisanom obliku. Stovremeno moramo vidjeti kako će se u praksi to provoditi. Na papiru su osobni i neosobni podaci sasvim jasni, dakle ti koncepti, mm, ali možda ih je u stvarnosti teško razdvojiti. Tvrtke će morati raditi sa oba seta ovih podataka. Treba će se nositi sa dva različita zakonska okvira u isto vrijeme. I doista bih eh, htio da nam komisija pojasni taj aspekt. Također moramo e, reći državama članicama da će biti mogući izuzeci ukoliko postoji prijetnja javnoj sigurnosti, međutim tu se stvari moraju jasno definirati. Svaka referenca za javnu sigurnost ne smije biti izlika za nametnutu lokalnu, za nacionalnu lokalizaciju. Još jednom hvala svima i radujem se budućoj suradnji. Hvala gospodin u ime zelenih. Hvala. Sama. Hvala, ovo je zanimljiv dosje koji će biti važan i kada se radi o razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta. I sigurno tu postoji potencijal za razvoj tržišta za digitalne usluge kako bi svi dionici mogli lakše poslovati na cijelom tržištu Europske ali naravno da se vragi ovdje krije u detaljima. Jedno pitanje koje se postavlja primjerice je to koja je granica e, između osobnih i neosobnih podataka i tu postoje različiti propisi. Jedno pitanje koje je za nas zelene važno je to da se zaštita, zaštiti e, privatni život i da se na odgovoran način provode mjere kibernetičke sigurnosti. To je nešto na što ćemo posebno pripaziti u ovom dosjeu. Zatim, interoperabilnost između različitih europskih sustava. Što se toga tiče, mi se zeleni zalažemo za to da Europska unija olakša suradnju između postojećih i budućih e, usluga i tehnika. Veselimo se suradnji s drugim klubovima i predstavnicima, sa predstavnicima klubova na daljim raspravama. Hvala vam. Hvala lijepa. U ime komisije gospodin Šastane. Ne, ja sam od Donahije, ja sam ravnatelj za buduće mreže i E, radim sa kolegom u istoj ekipi i hvala što ste dali prilici komisiji da kaže svoje mišljenje. Evo, kao što je razredno iz ove kratke rasprave, članovi ovog odbora su vrlo upoznati sa pitanjima koja su povezana sa ovim prijedlogom i potrebama koje je prijedlog nastoji zadovoljiti. Evo samo nekoliko napomena da odgovorim na vaše komentare i pitanja i naravno rado ćemo surađivati sa izvjestiteljem i sa ostatkom parlamenta. Istina je da je ovo namjerno kraći prijedlog eh, kako se ne bismo uplitali u tržište i kako bismo zadržali neutralnost tehnologije. Dakle, nastavili smo odrediti pravna načela koja su već izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni iznijeli, a namjera nam je pri tome osigurati slobodan prodav podataka, odnosno ukloniti postojeća ograničenja ili ograničenja koja bi se mogla pojaviti u budućnosti. Cilj nam je naravno uspostaviti jedinstveno tržište, ali to na temelju odredaba koje će se odnositi na kibersigurnost, što neće imati utjecaj na to, ali će imati učinka na okruženje u kojem protiču podaci. Dakle, kao što su rekli neki zastupnici, važno je naglasiti da se radi o neosobnim podacima. Gospođa Moody u ime sid postavila je pitanje upravo o tom konkretnom pitanju i mogu uvjeriti vas i sve članove odbora da nema nikakvih preklapanja, da nema preklapajućih odredaba i da nema opasnosti od upletanja. Kako bismo to postigli, da li smo prednost općoj uredbi o zaštiti podataka, što znači da su definicije koje su dogovorili su zakonodavci u toj uredbi koje određuju što su osobni podaci one koje imaju prvenstvo, a onda ne osobni podaci su sve što izazivate te definicije. To nije kratica htjeli smo izbjeći dvije definicije, odnosno definiciju osobnih i neosobnih podataka, jer to bi značilo da ih treba u potpunosti uskladiti, a s obzirom na razvoj tehnologije to bi moglo dovesti do problema u budućnosti. Dakle, definicija osobnih podataka u općoj uredbi i omogućeno nam da kaže da su neosobni podaci i sve ono što izlazi van te definicije. Zašto to možemo učiniti? U budućnosti ćemo se moći koristiti i kvantnim računalima i kvantnim tehnologijama kako bismo prikupili neosobne podatke i e, na taj način e, bi se moglo identificirati osoba o kojoj se radi. Zbog toga treba tome e, ozbiljno pristupiti. Kada je riječ o definiciji javne sigurnosti i to proizlazi iz ugovora, ali mogu reći da sudska praksa jasno to određuje. Ne mogu vam sada iznijeti u pravne detalje, no prema sudu kako bi se poduzele mjere javne sigurnosti što pretpostavlja postojanje ozbiljne prijetnje koja utječe na temeljne interese društva, dakle tada se mogu poduzeti potrebne mjere i e, to zapravo određuje koji su ciljevi sigurnosne politike kojima se mora pozabaviti zaštita podataka u određenom području. Naravno, e, rado ćemo s vama dalje surađivati i pružati objašnjenja i informacije odboru u tom smislu. Kada je riječ o primjerima, možemo svakako navesti neke primjere aktivnosti u vezi sa, recimo, sektorom proizvodnje energije. Imamo, recimo, vjetru turbine koje imaju telemetričke podatke, što su naravno ne osobni podaci, ali kada je riječ e, o upotrebi električne energije u domaćinstvu, to su informacije koje mogu uključivati i osobne podatke. Kao što je već rečeno, komisija je vrlo svjesna činjenice da u ovoj fazi neka poduzeća neće moći jasno odrediti koji su osobni, a koji su neosobni podaci, zato jer se vrlo često oni skladište na istim serverima no primijenit će se u slučaju sumnje zaštita osobnih podataka ako postoji bilo kakva sumnja da postoje tragovi osobnih podataka u određenoj kategoriji podataka, onda to treba zaštititi sukladno odredbama o zaštiti osobnih podataka. Evo, e, mi ćemo naravno biti spremni pružiti e, dodatno objašnjenje i informacije kako bude tekla rasprava u parlamentu. I u zaključku, gospodine predsjedniče, želim samo reći da ćemo rado surađivati i s parlamentom kako bismo zajedno s institucijama zadovoljili ciljeve Europskog vijeća na sastanku na vrhu za digitalnu Europu koji zahtjevo je od zakonodavaca da se ovo zakonodavstvo usvoji najkasnije do sredine iduće godine. Evo, još jednom ponavljam da ćemo rado surađivati s vama. Hvala i na kraju opet izvjestite gospodin Krasnodevski. Hvala na ovim vrlo zanimljivim napomenama. Mislim da ćemo morati još eh, u više navrata porazgovarati o ovim pitanjima na sastancima izvjestitelja u Sjeni. I vidjet ćemo hoćemo li moći poboljšati još više ovo vrlo dobro izvješće. Evo, nadam se da ćemo moći i brzo dogovoriti amandmane. Hvala vam lijepo. Hvala. Budući da smo toliko disciplinirani, i malo smo obrzali i želim zadržati tu prednost u koju smo stekli. Dakle, prelazimo na na pitanje sporazuma između Europske unije i Brazila, dakle to ćemo kasnije razmatrati budući da naši gosti još nisu pristigli. Taj sporazum se odnosi na znanstvenu i tehnološku suradnju između Europske zajednice i Savezne Republike Brazila. Imamo e, deset minuta za ovu raspravu. Dakle, zamolit ću izvjestitelja gospodina Čoku da iznese svoje stajalište u tri minute. Hvala. Dobar dan predsjedniče, kolege. U sljedećih nekoliko dana dobit ćete tekst koji se odnosi na obnovu sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Savezne republike Brazila. Sporazum je na snazi od 2007. do danas i od tada do danas je omogućio ostvarenje značajnih napredaka na području znanosti, tehnologije i inovacija. Suradnja između znanstvenika Europske unije i znanstvenika u Brazilu omogućila je epohalna postignuća i stoga je nastaviti je važno nastaviti tim putem i ne odustati od tog sporazuma. Iz navedenih e, razloga smatram e, da treba kolegama podasiti prijedlog o petogodišnjoj obnovi ovoga sporazuma koji će svakako i dalje donositi značajne rezultate i dalje olakšavati suradnju između Europske unije i Brazila, naročito na prioritetnim područjima znanosti i tehnologije. Hvala kolegama na pozornosti i hvala vama gospodine predsjedniče. Molto Uh, Hvala. U ime je na gospodin Budl. Hvala. Mislim da je to dobar sporazum za Europsku uniju. Područja od istraživanja koja su od zajedničkog interesa su biotehnologije, ITK, računarstvo, svemir, istraživanje materijala, čiste tehnologije, biološka sigurnost, zdravstvo, medicina. To su sve važna područja i važna pitanja i tu možemo imati koristi od razmjene iskustava i od pristupa tehnologijama što omogućuje ovaj sporazum. Mi podržavamo obnovu ovog sporazuma na daljnje razdoblje od pet godina, što su stranke dogovorile početkom ove godine. Cilj je, kao što sam rekao, potaknuti i podržati istraživačke aktivnosti strana u tim područjima i u drugim područjima od zajedničkog interesa i promicanje znanstveno-istraživačkih aktivnosti. I mislim da tu postoji dobra ravnoteža koristi u korist ovog sporazuma, tako da nema razloga ne podržati obnovu istoga. Hvala, gospodin Sorino, i ime SED-a. Hvala, gospodine predsjedavajući. Izvjestitelji, poštovani kolege, Europsko vijeće je predložilo obnovu sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Brazila na daljnjih pet godina i iz razloga koji su već naveli kolege, taj prijedlog ima smisla i Europski parlament mora podržati obnovu. Ovaj sporazum predstavlja primjer razmene znanja i know-howa između Europske zajednice i Republike Brazila što ide na korist građana. Naše međuparlamentarno izaslanstvo je nedavno imalo posjet e, Brazilu, ja sam njegov predsjednik i tijekom tijeku tog posjeta mogao sam se sami vjeriti u koristi ove znanstvene tehnološke suradnje i u Evori u Portugalu što je moj grad suradnja u e, radničkom sektoru između Brazila i Europske unije predstavlja primjer uspjeha za korištenje vrlo naprednih tehnologija posljednje, e, posljednje generacije. Osim toga, ta je e, suradnja nešto što će se pokazati još značajnim ako se uskoro uspostave slični sporazumi između Europske unije i Mercosura, jer su tako sporazumi nužni za stvaranje radnih mjesta, za poboljšanje kvalitete života građana i za zaštitu okoliša. Sintra u Portugalu i Fortaleza u Brazilu su uzbratimljeni gradovi i ta veza daje još dodatan zamah ovom sporazumu i obratno sporazum e, daje dodatan zamah pa su tih e, dva grada. Također treba istaknuti da je riječ o znanstvenom sporazumu kojemu je svrha unaprijediti rad na borbi protiv klimatskih promjena i na istraživanju oceanskih struja. Dakle, ne vidim zašto ga ne bi trebalo obnoviti i mi u ime kluba sed a podržavamo ovaj prijedlog vijeća. Hvala gospodine Zorinjo. Dakle, drago nam je što vi e, predstavljate most između Europske unije i Brazila, a sada gospodin Česak u ime ECR-a. Hvala na riječi, gospodine predsjedavajući. I hvala izvjestitelju što je otvorio raspravu i hvala kolegama koji su uzeli riječ prije mene. I ja želim izraziti svoje zadovoljstvo napretkom koji je ostvaren u odnosima između Europske unije i Brazila. Europska unija i zemlje članice podržavaju razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta, no trebamo gledati i van naših okvira i ojačati suradnju i sa trećim zemljama. Kolegica iz Pučana je rekla da je Brazil jedan od najznačajnijih zemalja u području istraživanja biogoriva, tako da bismo trebali proširiti našu suradnju i na to područje. To bi bilo opravdano uključiti u konačan nacrt sporazuma. Nadam se da će Europski parlament dovršiti svoj rad na ovom izvješću kako bi se ostvarila obnova sporazuma i kako bismo mi mogli i dalje podržati već vrlo dobru suradnju između Europske unije i Brazila koja ide na korist obje strane. Hvala. I zabolio bih gospodina Čoku da iznese svoje zaključke i da odgovori na postavljena pitanja. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti kolegama na tome što su i oni istakli važnost ovoga sporazuma i također koliko je važno nastaviti ovaj odnos između Europske unije i Brazila. Kolege su iznijeli važne prijedloge koje ćemo mi svakako uvažiti u tekstu na kojem radimo. Hvala. Hvala. I sada vas moram obavijestiti da je rok za podnošenje amandmana 14. prosinca 2017. godine. U redu, sada prelazimo na posljednju točku ovog vrlo gustog poslijepodnevnog dnevnog reda, a to je studija pod naslovom pregled suradnje između Europske unije i trećih zemalja u pogledu politika koje su nadležnosti odbora ITRE u vezi s Brexitom. To je izlaganje gospodina J. Scotta Markusa, više znanstvenog suradnika u think u Brodeo koji je pripremio ovu studiju. Izvolite, gospodine Markus. on his On pristiže. patience, please. We are ahead of schedule and I'd like... Hvala za malo strpljenja. Imamo malo još vremena i volio bih da to tako i ostane. Let me take this time to Uh, Iskoristit ćemo ovo vrijeme i otići na zadnju točku dnevnog reda, a to je najava sljedeće sjednice. Sljedeću sjednicu ćemo održati 7. prosinca u 9 sati zajedno sa odborom Envi. A glasat ćemo isto tako o upravljanju, stoga je to važan sastanak. I zatim imamo sljedeći sastanak nakon toga 11. siječnja od 9 do 12.30 u Briselu. Dakle, to će biti prvi sastanak u nove godini. A sastanak kojeg smo zakazali za 11. prosinac je otkazan. Koordinatori su o tome odlučili danas ujutro. Dakle, nadam se da je stigao naš gost i naš govornik. Uh, Ovo je uzgled studija o kojoj ćemo sada nešto više čuti. Svi će dobiti uh, svoju kopiju ili su to već uh, napravili. Uh, u redu, nekoliko uvodnih riječi dok pričekamo gospodina uh, kako bi onda izlaganje moglo biti još i kraće. Da, hvala vam lijepa. Hvala vam što ste nam dali mogućnost da vam predstavimo ovo izvješće koje smo izradili u prvoj polovici ove godine. Pokušali smo tu vidjeti koja su to razna područja s kojom se bavi odbor ITRE, dakle istraživanje, razvoj, energija, mala poduzeća i elektroničke komunikacije. Što smo učinili? Pokušali smo analizirati koji modeli postoje za suradnju između Europske unije i partnera iz trećih država. Za svaki model smo identificirali nekoliko država, primjerice Norvešku u okviru EA, Švicarsku, kao državu koja ima dosta neobične bilateralne dogovore ili primjerice Ukrajinu koja je članica energetske zajednice i tu postoje vrlo zanimljiva pravila kojom je ta država povezana s Europskom unijom. Možeš li možda, ti reći nešto o svom dijelu kojeg si ti istraživala? Da, da, samo izvolite. Sigurno najbolje sami znate tko bi trebao o čemu govoriti. Hoćemo li onda pokazivati prozirnice? A evo, tu je. Stigao je. Evo, malo smo uranili. Znamo da to nije vaša greška. Izvolite. Ispričavam se, mislio sam da imam još vremena. Možemo li možda prezentaciju prikazivati i na zaslonu? U redu, hvala vam. Kao prvo, vrlo mi je drago i počašao sam što mogu biti ovdje danas. Ovo je studija koju smo izradili za odbor ITRE, za resorni odjel. Na proljeće smo je dovršili i objavili. Ovdje su tu sa mnom dvoje kolega iz e, Brugela, to je gospodin Feugels, on je e, ekspert za istraživačku politiku, te gospodin Zahman, profesor Zahman, koji je e, stručnjak za energiju i okoliš, a isto tako je i autor jedne nedavno završene studije o utjecaju Brexita na europski energetski sustav. Onda možemo krenuti u samoj studiji procjenjujemo postojeće modele Europske unije što se tiče suradnje sa trećim državama, pritom mislimo na države koje nisu države članice Europske unije, e, iz kuta gledišta Europske unije. Odlučili smo da nećemo špekulirati kod toga što bi jedna kraljevina možda htjela, ovo je dakle iz kuta gledišta Europske unije. Imamo nekoliko modela koje smo istražili. Ključni model je naravno članstvo Europske unije, to je ono da što uspoređujemo sa članstvom u Europskom gospodarskom području pod karticom EEA, e, zatim bilateralne dogovore povezane sa članstvom u EFTI, to je jedan jedinstven slučaj, to je švicarski slučaj, a sagledali smo nekoliko drugih oblika suradnje. Imamo četiri tematskih područja koje smo obradili, elektroničke komunikacije, energije i okoliš, istraživačka politika te mala poduzeća. Tu je primjer program Kozme. To je dakle bilo ono što smo pokrili sa studijom. Nismo iznijeli preporuku, već smo htjeli vam dati poznanske informacije na temelju kojih možete donijeti odluku. E, možemo da sada govoriti o ta tri modela, dakle članstvo u Europske članstvo u Europskom gospodarskom području i taj neobičan slučaj Švicarske. Kada se radi o državama članicama EU unije i kada gledamo što treba napraviti, kako se trebaju implementirati e, zakonodavni akti EU unije, onda e, države članice sve provode, a e, članovi u EAU isto tako provode sve, ali postoje neka područja koja su izrečito isključena iz ugovora, primjerice poljoprivreda i ribarstvo. U slučaju Švicarske imamo na desetke bilateralnih dogovora i postoje mnoga područja koja nisu pokrivena, a postoje neka druga područja koja su dobro pokrivena. Dakle, e, samo područje primjene drugačije. Zatim, još nešto gdje imamo drugačije, drugačije posljedice je kada gledamo koji je to proces s kojima se pokušava e, kroz vrijeme prilagoditi pravnu stečevinu. Imamo uredbe koje imaju izravni učinak, imamo direktive koje se moraju pretočiti u nacionalno zakonodavstvo, a za članove u ea e, se moraju isto tako pretočiti u nacionalno zakonodavstvo kako uredbe, tako i direktive, a u slučaju Švicarske može doći do novih e, bilateralnih dogovora, ali ne postoji automatski mehanizam s kojim bi se onda automatski e, zakoni prilagođavali zakonodavstvu Europske unije. Ovo je tablica koja se tiče posebice energetike i okoliša. E, ako pročitate naše izvješće i e, briefing, onda možete vidjeti mnoštvo tablica. Pokušavali smo što više e, materijale predočiti u obliku tablica, čime smo mislili da ćemo vam olakšati čitanje. I tu opet gledamo na Ujedinu kraljevinu kao primjer države članice i tu mislimo na Ujedinu kraljevinu u ovom trenutnom obliku i u obliku kojem je ne do sad postojala. Dakle, htjeli smo usporediti jednu državu članicu sa ostalima, a u kraju nam, nam je tu bila prirodan izbor, jer onda imamo i u izvješću i mnogo poznanskih informacija o tome kakva je situacija u Jedinoj kraljevini na tim područjima koje smo istražili. Dakle, jedinoj kraljevina u potpunosti provodi zakonodavstvo. Kada pogledate Norvešku, onda imate e, skoro pa potpunu implementaciju. Norveška je jedan od pet e, članica Europskog gospodarskog područja sa Luksemburgom i Lichtensteinom tu vidimo da što će se sigurnosti opskrbe ne provodi, provodi u zakonima odredbe, ali doprinosi sigurnosti opskrbe. Ako imate pitanje, gospodin eh, Zahman će vam tu moći odgovoriti na to. Ako pogledamo Švicarsku, što se tiče eh, provedbe propisa oko jedinstvenog tržišta, vidimo da je tu provedba slaba i to je pogotovo vidljivo na području plina. A postoje ciljevi koji su zadani, ali su češće slabiji od onih za države članice i imate i koordinaciju za sigurnost opskrbe, ali nemate zakonsku provedbu toga. Kada gledamo Ukrajinu, onda vidimo da tu imamo djelomičnu provedbu, posebice kada se radi o okolišu, klimi i sigurnosti opskrbe. Dakle, slične tablice, ponavljam, ćete naći za mnoga tematska područja u izvješću. To, je to što se tiče energije i e, okoliša, kada govorimo o elektroničkoj komunikaciji, onda vidimo da je članstvo u Europskoj uniji za jednu kraljevinu značilo da je e, harmonizirala regulatorni okvir za elektroničke komunikacije i e, jako je doprinijelo ekonomiji razmjera za Ujedinu kraljevinu, za ostatak Europske unije i postiglo, postigla se i, i gospodarska konvergencija sa ostatkom Europske unije. Kada pogledamo Norvešku, koja nam je primjer za članstvo u Europskom gospodarskom području, da vidimo da imamo tu slične prednosti. A bilateralni dogovori sa Švicarskom, kada ih se usporedi sa članstvom u EAU su manje učinkoviti, postiže se manja harmonizacija, a isto tako su manje učinkoviti i kada se radi o gospodarskoj konvergenciji. Ne samo da su roaming pristupbe mnogo skuplje u Švicarskoj nego u statku Europske unije, što se možda može očekivati, već postoje i e, postoje drugi troškovi koji su deset puta viši od prosjeka Europske unije, a i četiri puta više nego prosjeka OECD-a. Što znači da je općenito rečeno sustav u Švicarskoj došta loš kada se radi o postizanju gospodarske konvergencije sa ostatkom Europske unije. U slučaju telekomunikacija smo pogledali i kakva je situacija sa mm, sporazumom o slobodnoj trgovini i pogledali smo u svakom od tih tematskih područja e, jednu državu koja ima drugačiji način suradnje sa Europskom unijom. Što smo tu vidjeli? E, sporazum o slobodnoj trgovini sa Južnom Korejom, to je jedan od e, prvih e, takvih sporazuma nove generacije, je dozvolilo pristup tržištu. Ali nije osmišljen kako bi se postigla gospodarska konvergencija to se odnosi na regulativu, ali prije svega da se radi o tome da se e, postigne nediskriminacija i pristup tržištu. Dakle, različiti su ciljevi, što znači da je to ograničeno samo utjecalo na e, liberalizaciju tržišta i na konvergenciju s Europskom unijom. Kada krenemo na istraživačku politiku, onda vidimo da je obzor 2020 e, glavni alat za to i slično kao i sa prethodnim okvirnim programima, to je E, taj mehanizam koji sada vrijedi. Postoji i mehanizam za suradnju sa trećim državama, to je takozvani pridruženi status i pridružene države su, to jest pravni objekti unutar pridruženih država imaju otprilike jednak status kao i pravni objekti unutar Europske unije. Države EFTA su također tu kandidati, ali su tako i Izrael, neke druge države koje nisu članice EFTA, nisu e, članice u drugim programima ipak e, imaju slične koristi i imaju takvu oblik suradnje. Ujedinjena kraljevina, Norveška, Švicarska, svi imaju koristi od financiranja, a isto tako imaju koristi i od suradnje sa e, istraživačkim centrima Europske unije e, koje promiče program Obzor 2020. Mali srednja poduzeća, tu je za njih glavni alat program COSME koji je na snazi od 2014. godine Financijska sredstva tu nisu velika, ali se postiže financijska poluga. 60% tih financijskih e, sredstava je izdvojen za male i poduzeća, a privatna ulaganja se onda uspiju e, privući 10. E, ili dvadesetorostruko više od samih sredstava. To je za države članice a ne sudjeluju sve. Isto tako, recimo, Island e, sudjeluje u tome kao članica EA, a Norveška i ne sudjeluju. Ali u načelu je to dozvoljeno i za njih. Izabrane su zemlje za koje se smatra da e, se želi postići veća konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Imamo i sa poduzetništvom, sa obukom i sa e, internacionalizacijom proizvoda slične programe. Dakle, to je za potporu malim i srednjim poduzećima, ali to radimo onim zemljama gdje postoje neki elementi koji se tiču suradnje i koji su jači od onih elementa koji se tiču um, tržišnog natjecanja. Što su ključni nalazi naše studije? Pa pod pretpostavkom da će Ujedinjena kraljevina doista napustiti Europsku uniju, onda vidimo da je članstvo u EAU ono koje će najbolje zaštititi koristi za Europsku uniju naspram onoga što sada imamo kao članstvo Ujedinjene Europske unije. Dakle, iz perspektive Europske unije opet. Bilateralni dogovori, poput švicarskog slučaja, također pomažu pri postizanju konvergencije, ali su e, manje učinkoviti od e, članstva u e, Europskom gospodarskom području, ali bolji su nego ništa. Oni su slabiji što se tiče razine dosljednosti, što se tiče razine gospodarske konvergencije, što se tiče mogućnosti da se država s vremenom prilagođuje promjenama u europskoj pravnoj stečevini. Sudjelovanje u energetskoj zajednici, što je nešto što čini Ukrajina, može doprinijeti tome da se postigne konvergencija kada se radi o pravnoj harmonizaciji ali tu postoje neka ograničenja. Naime, e, kad kad je teško u praksu provesti e, pravilo o harmonizaciji, zatim isto tako to pozitivno doprinosi stabilnosti i sigurnosti opskrbe, ali tu isto tako postoji nekoliko problema. Imamo i pozitivan doprinos e, što se tiče mm, održivosti okoliša, ali dosta je teško osigurati pravedan pristup tržištu europskim poduzećima. Dakle, mi smo u izvješću pokušali vidjeti tu razliku što je ono, ono što je pravno zajamčeno, što je ono što se u praksi događa. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, poput onog sa Južnom Koreom kao primjerom, to je isto tako nešto što ima pozitivne posljedice i došlo je do konvergencije i na nekim područjima koje nisu e, specifično spomenuti u sporazum o slobodnoj trgovini. E, primjerice, neki propisi vezani uz veleprodaju na tržišta. To taj sporazum ne sadrži, ali ipak Južna Koreja je e, priznala da to dovodi sa sobom neke prednosti. Obzor 2060. Tu vidimo da s tim i sa Kozmeom se postavlja jedno temeljno pitanje, a to je kako postići tu ravnotežu između suradnje i tržišnog natjecanja i kako da to ima koristi za Europsku uniju. U načelu od toga imaju koristi obje strane, ali postavlja se pitanje želimo li financijski podržati pravne objekte u državi koja više nije članica u Europskoj uniji. To će ovisiti o tome kakav će biti završni dogovor između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, što je naravno danas još ne, nešto što je nepoznato i s time e, sam zaključio sa prezentacijom i nadam se da imamo dovoljno vremena za postavljanje pitanja i vraćam vam ponovno riječ gospodine predsjedatelju. Hvala vam lijepo, to je bilo vrlo zanimljivo. Da pitam, e, ima li nekih pitanja? Gospođa Mudi. Koje iznenađenje da ja kao britanska zastupnica imam pitanje. Da, hvala vam e, lijepa na ovoj studiji i u slučaju da je to nekome promaklo, ja svakako mislim da bi za Ujedinu Kraljevinu bilo najbolje da ostane u Europskoj uniji u budućnosti, ali ako se neće dogoditi, ipak bih onda postavila nekoliko pitanja vezano za ono što se tu ne spominja, a što su isto tako područja čime se mi bavimo kao odbor, dakle o čemu barem niste govorili u prezentaciji. E, primjerice istraživanje to područje. Ono što niste spomenuli je Erasmus. I ono sve što se tiče slobode kretanja, ja znam da je to nešto što e, sve jako zabrinjava i da tu imamo suradnju koja je, s kojom se ide dalje od onoga što se samo tu eksplicitno spominje. Ne znam jeste li isto tako bacili pogled na svemir. To je opet nešto s čime se ovaj odbor bavi i ako niste, želite li možda pak nekako to komentirati. I e, zatim što se tiče energetike, opet u našoj nadležnosti je i Euratom i ta suradnja. Jedan dio te suradnje je znanost, dakle što se tiče fuzije, ali imamo i onu poveznicu sa nuklearnom energijom. I vi ste i govorili o tome što je postignuto, dakle što stoje na papiru, a što je povedeno u praksi. Mislim da je to isto jedna važna razlika. I često kada se mi time bavimo, onda ne uspijemo sagledati obje te strane. Hvala, ima li drugih pitanja? Ja imam nekoliko pitanja. Sada ste od gospođe Mudi čuli da što se nje tiče, je Brexit nepogodan za Ujedinu kraljevinu, a ja smatram da je isto toliko nepovoljan i za Europsku uniju. I doista sam zbunjen kada organizacije poput vaše daju neutralna stajališta, poput ovog ovdje, koje je jako korisno ali evo prošlo je godinu i pol od referenduma i sada su Britanci shvatili što to znači, ali mislim da Europljani još nisu shvatili što će to značiti za njih. Ako pogledamo program Obzor za 2020. onda mislim da dobro se može vidjeti koji će biti, e, e, koji će biti negativne posljedice zbog Brexita, jer Ujedinjena kraljevina više u tome neće sudjelovati. Sada smo čuli od niza ljudi u Briselu da ne bismo se prema nekoj državi izvan Europske unije trebali ponašati kao da je u Europskoj uniji, što je za mene kao da najavljujemo neku određenu kaznu. A kao što ste rekli, Izrael ima isti dogovor s nama. Moje prvo pitanje je stoga, zašto onda Ujedinjena kraljevina ne bi trebala dobiti e, isti tretman kao e, i Europska unija, a Izrael uopće nije niti u Europi kao ni u Europskoj uniji. I zatim kao drugo u instituciji poput vašoj, koja gleda što se u međuvremenu dogodilo, što je iz toga sve proizašlo. Mislim, vi ste sada predstavili vašu studiju, a trebali ste ju predstaviti prije referenduma kako bi britanski narod znao što radi kada izlazi na referendum. I zatim neki drugi aspekti koji nemaju nikakve veze sa odborom ali ipak ću ih spomenuti, mislim recimo migracije i drugo. Dakle, cijelokupno stajalište u EU se promijenilo. Zar ne bi bio sad dobar trenutak za organizaciju poput vaše da se kaže postoji ta absurdna rasprava o mekom ili o tvrdom Brexitu. Svi znamo da je to nepovoljno za obje strane vi kao organizacija vidite da dva vlaka voze jedan prema drugome i vi predlažete da Europska unija izradi novi dil i da pokuša to promijeniti. Možda bi bilo to nešto što bi vaša organizacija mogla predložiti. Pa, pitali ste nas o ulozi organizacije. Ovo što sam danas predstavio je studija koju smo izradili za vaš resorni odjel. U takvoj vrsti studije mi smatramo da se od nas traži neutralni stav. E, Brugel je u protekle dvije godine zauzeo i drugačija stajališta pa možete pogledati i mislim da su moji kolege dosta dosljedno rekli da smatraju da je za Ujedinu kraljevinu bolje da ostane u Europskoj uniji. A isto tako kažemo i da je odnos s Ujedinom kraljevinom vrlo važan za Europsku uniju i da ne bismo trebali dopustiti da zbog Brexita dođe do daljnjeg pogoršanja odnosa. Opet, to je izvan onoga čime smo se bavili u ovoj studiji, ali mislim da je Bruegel kao institucija u tom smislu bio dosta dosljedan. To je isto tako i moje osobno stajalište. Mislim da je ovaj cijeli referendum eh, bio dosta nezgodan i sada govorim opet u vas ime, mislim da će posljedice biti daleko sežnije za Ujedinu kraljevinu nego za Europsku uniju, jer Europska unija predstavlja puno veći dio e, ukupnoj trgovini e, Ujedine kraljevina nego obrnuto. Dakle, gospodarske posljedice će biti mnogo negativnije za Ujedinu kraljevinu nego za Europsku uniju, ali to je loše za sve. Ponavljam, možda je moguće da smo krivo protumačili vaš zahtjev, ali uobičajeno radimo kada radimo za vaš resorni odjel, tako da vam pružamo neutralno stajalište. Ali svačam što ste htjeli reći. Slažem se da ovo izvješće u ovom obliku je neutralno ili to barem pokušava biti, a mogli smo odrediti i neki drugi smjer toga. Što se tiče prvog paketa pitanja, pitanja koje je postavila gospođa Mudi, ona se odnose na nekoliko različita područja svemir. To je bilo nešto što nas nisu zamolili da pogledamo i stoga to i nismo razmotrili. To ne stoji u ovom izvješću, niti u onom naknadnom izvješću koji se tiče energetskog sustava Europske unije. Što se tiče Erasmusa i pitanja slobodnog kretanja za pripadnike eh, akademskog kruga, to ću prepustiti gospodinu, gospođi Fogel da odgovori. A što se tiče energetike i fuzije, mislim da bi Georg možda mogao odgovoriti na to, jer to na neki način povezuje ona druga dva područja s kojima se ovdje bavimo, dakle to povezuje istraživanje, a i energetiku. Možda da ti prvo se osvrneš na ovo pitanje slobodnog kretanja Erasmusa? Da. Dakle, ovo se tiče ne samo istraživanja, dakle, nego i slobodnog kretanja. Primjerice znanstvenika je to jedna od karakteristika zajedničkog tržišta, omogućuje učinkoviti znanstveni sustav. Dakle, nije riječ samo o Erasmusu, iako on jest e, važan dio toga, tu je Marie Curie, dakle postdoktorski programi. No, povezuju se brojne etape. Ono što se nalazi u našem izvješću jest upravo koliko je važno to kretanje i to za obje strane. Dakle, poboljšava se kvaliteta znanosti na obje strane. I to omogućuje ovu bolju mobilnost. Imali smo ovaj rasvjetljen slučaj Švicarske, dakle učinak Švicarske. Oni su vidjeli da ukoliko smanje mobilnost, da će to naštetiti ukupnom tom sektoru. Dakle, ne samo da će Švicarska izgubiti već i... Europska unija, dakle, kretanje je ključna komponenta da biste imali koristi od ovog e, europskog znanstvenog područja, te zato ta komponenta je jako važna. Svemir u neku ruku jest dio obzora 2020, a tu očekujemo nove planove Europske unije, nove programe, e, zasebna financijska sredstva, ali opet se dokazuje koliko je važno članstvo u Europskoj uniji, dakle, bez obzira na to u koju će domenu e, to ulaziti, vi ćete onda moći vidjeti koje je stajalište Europske unije o tom pitanju. Koliko imate status pridruženog člana, poput onog e, Švicarske, oni su ograničeni na obzor 2020. Svaki put se izlazi iz tog programa, o tome se treba posebno pregovarati. Evo, upravo područje svemira dobro ilustrira koliko komplicirano, kompliciranima postaju stvari kada ste izvan e, članstva. Što se tiče fuzije, mi smo to već analizirali. Dakle, Evropska unija je dio ITARA, ali i druge e, neke zemlje u svijetu. Riječ je o međuvladinoj suradnji. Dakle, tu možete imati različite dogovore. Ujedinjena kraljevina i dalje može nastaviti djelovati u projektu fuzije, ali svaki put je potreban poseban sporazum i to donosi dodatnu složenost u odnosu na članstvo u Europskoj uniji. Još jedan komentar. Važno je ono što ste rekli. Nije ovo važno samo za Ujedinjenu kraljevinu ili Europsku uniju, dobivamo li ili gubimo. Što se tiče znanstvenog sektora, to je trenutno ovaj win-win, dakle, sektor priča i Europske znanstvene politike ovdje imaju e, veliku dodatnu vrijednost, dakle zajedničko znanstveno područje, istraživački centri, svi mogu imati od toga veće koristi, koristiti i tehnologiju koja doprinosi rastu. I u znanosti je situacija jako jasna ukoliko Ujedinjena kraljevina izađe, to će biti jako skupo za Europsku uniju jer će imati manje područje znanosti, bit će manje mobilnosti, manje izvrsnosti, bit će više ograničenja. Znanost je doista istraživanje su doista područja u kojima bismo jasno mogli predstaviti dakle, sve prednosti e, dogovora, odnosno postizanja sporazuma, odnosno sporazuma koje je najbliži članstvu. Jesmo li ovo mogli predstaviti prije referenduma o Brexitu? Pa nije da ove brojke nisu već bile dostupne provjerilo se čitav niz studija. Ali nije lako uvjeravati ovakvim studijama, ali to nije izlika. Trebali smo se tu dodatno potruditi, ali nije da ove studije nisu bile dostupne. Bismo smo se trebali zalagati za New Deal, pa smatram da bi to bilo potrebno. Kada sagledamo što je sada sve iza ovoga i kada pogledamo najbolji mogući ishod u području istraživanja doista postoje mogućnosti za dogovor od koje bi obje strane mogle imati koristi. Nadam se da ovo neće biti evo samo još jedan element u pregovorima. Taka vrsta poluge. Samo sekundu prije nego što predam mikrofon kolegi. Švicarska je 2014. održala referendum gdje su se htjele nametnuti kvote na kretanje ljudi. Tu je došlo do za, prekida pregovora o energetici. Skoro je u području obzora 2020. To je dovelo do dramatičnog pada prijava dakle, za istraživačku djelatnost u Švicarskoj. I to je, to je razlog zbog kojeg su oni promislili dakle o svojim postupcima. I nakon ovakvog primjera ja se nadam da će to neke druge nacionalne vlade evo, uzeti u obzir. Da, riječ kolegi. Hvala. Htio bih pogovoriti još jednom izvješću koje je objavljeno nedavno, koje se bavi isključivo energetskim sektorom. Ima jako mnogo stranica, neću o tome govoriti do detalje. Implikacije, dakle po Europsku 27-oricu će biti ograničena Primjerice, po irski energetski sektor, I tu će se morati pronaći jako zanimljivi sporazumi, paket sporazumi između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Tu je slučaj Euroatoma ili sudjelovanja na tržištu. tu je Ujedinjena kraljevina nešto manji partner. Mm, za Euroatom očekujemo složene pregovore, ali vezano uz imovinu. Potom ulaganja, jer uh, Ujedinjena kraljevina mm, razmatra izlazak iz uh, tog sporazuma. No, hvala, imao bih još eh, jedan komentar kao član parlamenta, akutno kao predsjedatelj. Mm, mi kojima je žao zbog Brexita vidio samo jednu mogućnost eh, verzije, dakle, situacije. A to da Europska unija ponudi eh, New Deal, novi sporazum, Zato je važno da jasno govorimo o manama, dakle, Brexita, o teškoćama koje će izazvati za Europsku uniju. Koliko govorimo o negativnim učincima po Ujedinjenu kraljevinu, to neće dovesti do promjene mišljenja o Briselu, to je moje mišljenje. što slično sam čuo danas. Od vas. Ja nisam još odustao od Britanije. Ja sam Njemac i sjećam se bitke za Britaniju. Mislim da bismo sad trebali evo, dobiti tu bitku za Britaniju. Ovo je bila posljednja točka dnevnog reda. Sad dolazimo do točka razno. Imali netko neku temu koju želi govoriti? Ne. Onda zaključujemo današnji sastanak. Hvala lijepa.